Buenas tardes a todas y todos. Dobro večer svima. Evo i na španskom i talijanskom jeziku. Dobro večer. Good evening, <laughs> dear colleagues. There's no... Kolegice i kolege, ne smijemo gubiti vrijeme, imamo doista puno toga pred nama na prvom mjestu. Kao predsjednik eh, odbora za građanske slobode, E, želim pozdraviti na ovom saslušanju kandidata za potpredsjednika komisije Skina Šinasa. Želim mu dobrodošlicu na ovom saslušanju zajedno sa predsjednicom odbora za kulturu i obrazovanje gospođa Zabine Verhaen. Isto tako i E, odbor za zapošljavanje i socijalne pitanja je pridruženi odbor na ovom saslušanju, što nije često slučaj. Dozvolite da vas podsjetim da temeljem priloga sedmog poslovnika ovaj parlament će kroz saslušanje ocjenjivati kandidata za povjerenike na temelju na temelju njihovih općih sposobnosti, prednosti europskim ciljevima, osobne nezavisnosti u obavljanju e, svoje dužnosti, ocjenjuje se njihovo poznavanje budućih resora i komunikacijske vještine. Kako bismo pripremili ovo saslušanje, e, Dakle, i konferencija predsjednika je e, sastavila e, dva pitanja, a šest e, posebnih pitanja koje su pripremljeni svaki zasebno, odbor za kulturu i odbor Lipe, svaki po tri. A kandidat za povjerenika je odgovorio na pisana pitanja na svim jezicima. To isto vrijedi i za sadašnje prevođenje po kabinama. A što se tiče e, odbora za pravne poslove, nema nikakvih prepreka da održimo ovo saslušanje. Sama rasprava strukturirana kako slijedi. Kandidat e, povjerenika će prezentirati i dati usmenu izjavu u trajanju u najdulje 15 minuta. Imamo ukupno 3 sata na raspolaganju, kasne sate. Stoga ćemo učiniti što je u našoj moći da to bude jako dobro. E, pitanje odgovore ukupno 5 minuta svakog člana i to ukupno dakle 25 e, pitanja. 5 minuta što znači jedna minuta e, postavljam pitanje i onda dvije minute e, za prvi odgovor kandidata povjerenika. Nakon toga odmah može biti dodatno pitanje u trajanju jedne minute i još jedna minuta za odgovor. To je ukupno pet minuta po svakom izlaganju. Prvo krug pitanja će postavljati pitanja zapravo predstavnici političkih klubova. A ukupno 25, dakle ukupno pitanja, a također će biti zastupljeni i nezavisni zastupnici. A na kraju kandidat za povjerenika imat će 5 minuta za kratku završnu izjavu. To je struktura samog saslušanja kako je gospođa Verhen, tako i ja osobno ćemo doista morati biti vrlo strikni što se tiče vremena izlaganja i nemojte da vas moramo prekidati ako ćete prekoračiti vrijeme. Jer ako stvar izmakne kontroli, mi ćemo doista morati stvar popraviti u tom slučaju. Kao što sam kazao, e, svim službenim jezicima imate prijevod, stoga dozvolite da na samom kraju kažem da ovo saslušanje e, jest e, doista značajno. E, znamo isto tako da je gospodin Skinas koji treba biti zadužen kao potpredsjednik u dakle, očuvanju i zaštitu europskog načina života, koordinirati, isto tako rukovoditi kandidate za povjernike Johansen i Helenu Dali, koje se isto tako to isto bave portfeljima koji padaju pod ingerenciju odbora Libe. Prije svega kada je riječ o zakonodavnim rješenjima. Tako da je portfelj gospodarski nasa zaista značajan za odbor Libija, prije svega kad je riječ o obraz Sabona, a kad je riječ isto tako i o povelji temeljnim pravima prije deset godina je stupljena snaga ova povelja prije dakle točno deset godina. Politike vezano za azil migraciju, unutarnja i vanjska dimenzija, također e, su popraćeni zakonima, dakle paketom za azil, paketom za migraciju, a isto tako i, i slučaj sa Europskim sigurnosnom unijom, internom, eksterna dimenzija. Svakako će ovo biti jedna značajna rasprava o ovom portfelju, a isto tako i sam naziv će biti u raspravi europski način života. To ćemo svakako dotaknuti pitanje što to zapravo znači. Možemo se složiti da postoji europski način života, ali moramo isto tako se složiti oko samog sadržaja što je to od čega i za što trebamo zaštititi europski način života, od čega trebamo zaštititi europski način života kako ne bi na bilo koji način išao u krivom smjeru, kako ne bismo krivo shvatili, jer doista ta eh, azil, emigracija u okviru odbora Libe eh, nisu sigurno prijetnja za ovaj europski način života. Stoga ćemo pažljivo saslušati e, svaku e, prilog i svaku izjavu koju će dati, što će biti izuzetno važno, a isto tako s obzirom da imamo pakt o azilu i migraciji koji je najavljen, koje komisija treba deblokirati e, sa ovim paktom o azilu, a isto tako i deblokada koja je nastupila u vijeću i koja već traje predugo. Ovim riječima želim dati riječ supredsjedateljici ovog saslušanja, predsjednici odbora za kulturu, gospođu Verhan, a prije no što čujemo izjavu gospodina Skinesa. Hvala lijepa, gospodine supredsjedatelju, gospodine Lopez Aguilar, na vašim uvodnim riječima i što ste jasno naznačili kako će se održati saslušanje. U ime Odbora za kulturu i obrazovanje želim isto tako vrlo srdačno pozdraviti kandidata za potpredsjednika gospodina Škinasa. Gospodin Skinas vi ste dobili jednu široku odgovornost e, upravo zato što ste zaduženi za e, zaštitu europskog načina života. Vaše e, područje se tiče imigracije, sigurnosti, ali se prostire i na zapošljavanje i obrazovanje. Sigurno vam nije promaklo da upravo i imenovanje vašeg portfelja će se sigurno postavljati pitanja, a i tijekom samog saslušanja imat ćete priliku svakako upoznati nas sa vašim portfeljem. Mislim da je izuzetno pozitivan signal da i koordinacija politike u podršku kulture i obrazovanja jest u nadležnosti potpredsjednika, što zapravo e, daje značaj za evropski projekt i daje mu e, dodatan naglasak. Isto se postavlja pitanje kako će se ovo pitanje u svakodnevnom životu e, isto tako i sa gospođom Marijom Gabriel, koja je zadužena za glavne uprave, zapravo samo po sebi provoditi ono što nas isto tako, što nas zanima u Odboru za kulturu i obrazovanje u vašem portfelju svakako je kako e, zapravo vidite koordinaciju samih zadataka u e, dakle, stvaranju europskog obrazovnog prostora i kako želite da upravo obrazovanje postane integrativno e, i omogućuje da imamo prekogranično učenje kao tako. Osim toga smo isto tako radoznali čuti od vas eh, koji su to instrumenti u području eh, obrazovanja, kulture i sporta, a kad je riječ o integraciji dakle samih eh, azilanata, isto tako i šlaka želite. U neke točke ste nam već u pisanom vašim komentarima kazali, a isto tako i ova pitanja koja ste odgovorili. Želimo zahvaliti na tome mi je da ćemo u idućih e, tri sata čuti više o vašim gledištima na različita politička područja za koje ćete biti zaduženi, a i sigurno sam da će i saslušanje dati sigurno odgovore na ključna pitanja svih ovih e, sudjelujućih odbora. Sada se već veselim raspravi s vama. Gospodine Skinas, izvolite, imate riječ. Uh, Hvala predsjednice Ferhajen i predsjedniče Lopez Aguilar, cijenjeni zastupnici. Za mene je ovo doista poseban trenutak. I emocionalan, trenutak. U proteklih 30 godina imao sam puno prilika sudjelovati u brojnim odborima i tijelima ove institucije. Prvo kao niži dužnosnik, zatim kao rukovoditelj, a potom i kao zastupnik Europskog parlamenta. Međutim, značaj činjenice da sada sjedim ovdje pred vama kao kandidat za potpredsjednika i tražim vaše povjerenje za provedbu programa za sljedećih pet godina zajedno s vama, to je za mene doista velika čast. Ugovor nas podsjeća da se Europska unija temelji na poštovanju ljudskog dostojanstva u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca. I upravo po tome ovaj ugovor za mene jasno definira moju misiju potpredsjednika. Moj portfelj uključuje različita područja, uključujući zdravlje, jednakost, sigurnost, migracije i tako dalje. Ali zajednička nit svih tih politika, svih tih područja politika jesu ljudi. Riječ je o obrani jednostavnog, ali ključnog načela prema kojemu su svi važni i nitko ne smije biti zapostavljen, već svi trebaju imati pristup istim pravima i prilikama. Upravo je to premisa koja će za mene biti polazište i polazište svakog aspekta mog portfelja ako budem potvrđen kao potpredsjednik. Moja je uloga koordinacija i tu mogu doprinijeti značajno, mogu doprinijeti i to u tri glavna područja, o čemu ću sada iznijeti kratke napomene. Prvo, želim da naša društva postanu pravednija i uključivija. Drugo, želim ostvariti novi pakt za migracije i azil. I treće, dovršiti sigurnosnu uniju koja će riješiti tradicionalne i moderne prijetnje. Sva ova tri područja zahtijevaju mjere koje će uključiti sve sektore u organizaciji. Moj je zadatak da doista uključimo stručna znanja iz svih sektora s fokusom na ljude i konkretne ishode. Ja ni u kojem slučaju ne shvaćam olako raspravu koju je izazvao naziv ovog portfelja i u potpunosti poštujem sva stajališta i sve argumente koji su izraženi u ovoj raspravi. Šekspir je rekao da ime nije ništa i ono što nazivamo ružom slatko bi mirisalo i drugim imenom. Međutim, imena i nazivi jesu važni, jer oni daju stvarima značenje i nama daruju značenje. A biti europljanin nešto znači u svoj srži biti europljanin znači štititi one najranjivije članove našeg društva. To znači osigurati pristup, jednak pristup zdravstvenim, zdravstvenim sustavima i sustavima socijalne skrbi. To znači imati jednake prilike, znači promicati kulturu i sport kao ključne elemente naših sustava i ponuditi ljudima znanje, obrazovanje i vještine kako bi mogli raditi i živjeti na dosta način. To znači osjećati se sigurno u našim domovima, na našim ulicama i na svim mjestima na kojima se sastajemo i razmjenjujemo mišljenja. I živimo život. Biti europljanin znači biti otvoren svijetu. I otvoriti svoje srce i svoj dom onima koji su manje sretni. To isto tako znači zalagati se za sva ta prava, načela i vrijednosti diljem svijeta. Biti europljanin znači mir, slobodu, ravnopravnost, demokraciju i poštovanje ljudskog dostojanstva. I osobno mogu reći što za mene znači europljanin. To znači živjeti europskim životom, odgajati europsku obitelj i ja sam posvetio 30 godina svojeg života europskoj javnoj službi. Dakle, da nije Europe ne bih bio ono što jesam. I ponosan sam što sam europljanin i ponosan sam što mi je pružena jedinstvena prilika da služim našoj Uniji. Cijenjeni zastupnici, vaša dva odbora služe kao pokretači zahvaljujući kojima su naša društva uključivija i otpornija i vjerujem da zajednički možemo izgraditi budućnost koja će, omogući, koja će omogućiti svima jednak pristup i jednake prilike. Počinjem s tom prvom točkom. Dakle, pravedna društva i uključivija društva. Europska društva štite one najranjivije i želim da to bude istina u svim područjima. Iskoristit ću međusektorski portfelj za koji sam odgovoran kako, bi, kako bih promicao sveobuhvatni pristup u pogledu uključivanja i integracije. Jedna prekretnica na tom području jest uspostava europskog stupa socijalnih prava, ali sada je vrijeme da sve za što smo se zalagali doista oživi u praksi. Jedan od mojih glavnih zadataka bit će da Europski socijalni fond plus omogući socijalnu uključenost, pruži potporu onima kojima je ona najviše potrebna i također omogući mobilnost radne snage diljem Europske unije. Moramo također opremiti svoju mladost i mlade ljude kako bi dobrim vještinama kako bi oni mogli uspjeti u svijetu promjena i poticati države članice da reformiraju i moderniziraju svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, a to uključuje i digitalno učenje. Pobrinut ću se da iskoristimo programe Erasmus, Discover EU i Europske snage solidarnosti kako bismo osnažili mlade ljude i ponudili im nove mogućnosti za mobilnost. Također moramo se pobrinuti da nijedno dijete ne bude zapostavljeno, te ćemo stoga uvesti Europsko jamstvo za djecu kako bi djeca u opasnosti od siromaštva imala pristup temeljnim pravima kao što su zdravstvena skrb i obrazovanje. To je ideja ovog parlamenta i mi moramo ispuniti to obećanje. S povjerenikom za zdravlje ću raditi kako bismo osigurali uključivost svih nacionalnih zdravstvenih sustava. I sa povjerenikom za ravnopravnost ću također surađivati kako bismo promicali ravnopravnost na svim razinama, uključujući između muškaraca i žena, te je osigurati jednaku plaću za jednak rad. Taj napor mora uključivati i daljnu integraciju trećih e, državljana trećih zemalja. Namjeravam nastaviti sa akcijskim planom za uključenje izbjeglica i migranata – i podržati taj program dodatnim sredstvima. Drago mi je što je dugoročna integracija migranata, izbjeglica integrirana u Europski socijalni fond plus, što će nam omogućiti dodatne instrumente i resurse za potporu inicijativa uključenja. I također ne smijemo zaboraviti jednu od blaga Europe, a to je naša kulturna baština u koju treba dodatno ulagati i promicati je u Europskoj uniji i izvan nje. Sport također može imati pozitivan učinak na društvo u smislu zdravlja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti. Ako želimo pomoći svojim društvima i gospodarstvima i osigurati njihov uspjeh, moramo podržati sve koji su dio tog društva, a uključenost mora biti kako pravo, tako i dužnost za sve. Sada ću prijeći na drugo poglavlje a to je ostvarivanje novog pakta za migracije i azil. To je doista težak zadatak, ali smatram da ga možemo ostvariti mobiliziranjem naših snaga i učenjem na prošlosti. Taj novi pakt mora biti sveobuhvatan i uključivati unutarnje i vanjske politike. Kada je riječ o reformi zajedničkog sustava azila, Zajedno s povjerenikom za unutarnje poslove pokrenut ćemo dijalog s vama i državama članicama. Jer moramo pronaći mjesta za kompromis, slušati i odrediti daljnje korake. Ubrzo ćemo vam predstaviti opcije o kojima želimo raspravljati i oko kojih želimo postići kompromis. Međutim, tek tada, tek na kraju tog procesa ćemo predstaviti i nešto formalno. Nećemo zanemariti koliko je posla već napravljeno i koliki je napredak ostvaren u protekle tri godine. Jer kada je riječ o paketu reformi, već je postignut velik broj kompromisa i to znam e, da i zahvaljujući vama u parlamentu. Dakle, sve što ste postigli, to će se i očuvati. Međutim, interne reforme samo su dio priče imat ćemo jednu privremenu mjeru dok se ne uspostavi potpuni europski sustav azila i podržat ćemo države članice koje će sklapati privremene dogovore o iskrcavanju. To treba uključiti i dobar dijalog sa nevladinim organizacijama koje se bave spašavanjem na Mediteranu. Te organizacije trebaju biti dijelom rješenja. Danas je tragična obljetnica tragedije Lampeduza i ovo što sam rekao sada je pogotovo istinito. Sve prijedlozi i sve inicijative novog pakta imaju cilj ukloniti interne kontrole na granicama i povratiti funkcionalno šengensko područje. Sustav azila mora isto tako biti zaštićen od zlouporabe sustava. Organizirat ću sustav vraćanja za one koji nemaju pravo ostati. Prvo upotpunjujući reformu internih pravila o vraćanju, a zatim i zaključivši sporazume o ponovnom prihvatu i aranžmane sa zemljama tranzita i porijekla. Vrijeme je da iskoristimo sve alate na raspolaganju kako bismo podržali ove prioritete. I na kraju, već postoji niz projekata za zakonite migracije, a ja ću se nadovezati na njih te promicati moderne i ciljane programe zakonitih migracija koji odgovaraju na potrebe našeg gospodarstva i tržišta rada. Također ćemo se pobrinuti da se uspostave humanitarni koridori I konačno, nekoliko komentara koje se, se tiču mojih odgovornosti i sigurnosne unije. Vrijednosti za koje se zalažemo treba obraniti od e, izazova. Riječ je o Uniji koja je postavila svjetske standarde za zaštitu podataka i sigurnost. I moja je uloga pobrinuti se da sva naša postignuća budu u skladu s poštovanjem temeljnih prava Poštovanje temeljnih prava mora biti integrirano u sve politike od samog početka. To će biti nit vodilja za provedbu prijedloga o interoperabilnosti koji će biti važni pogotovo kada budemo okrenuli nove informacijske sustave. Stavit ću naglasak na provedbu svega onoga oko čega smo se kolektivno dogovorili i promicati koordinirani pristup za zaštitu europljana na internetu putem usvajanja prijedloga o terorističkom sadržaju na internetu. Također ću iskoristiti svaku mogućnost da izgradim i poboljšam otpornost Europske unije na hibridne prijetnje koje, prijete, koje su prijetnje za našu kritičnu infrastrukturu. Dame i gospodo zastupnici i zastupnice, ja sam sam bio član ovog doma i dobro znam da je srce europske demokracije upravo ovdje. Ovdje se pripremaju naši zakoni i oblikuje naša budućnost. Ovaj saziv parlamenta izabran je s najvećim brojem glasova u posljednjih 20 godina. To pokazuje aktivni angažman naših sugrađana u oblakovanju u budućnosti naše unije. Ne smijemo ih razočarati. Za mene to znači e, potpunu odgovornost e, prema vama i najveću transparentnost u mom radu i moju osobnu transparentnost. Također, ću primjenjivati najviše etičke standarde i transparentnost u skladu sa kodeksom povjerenika. Radit ću kolegijalno s kolegama i neumorno ćemo surađivati i sa svima vama kako bismo ostvarili sigurniju Europu koja nudi jednakost i nikoga ne ostavlja sa strane. I također u potpunosti sam eh, predan cilju da ljudi budu moj prioritet bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na nacionalne granice, naša Europska unija mora biti unija ljudi i ljudskih bića. To mora biti unija u kojoj nitko neće biti zapostavljen. To mora biti unija građana koji žive u tolerantnom društvu. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Skinas. A sada prelazimo na prvu rundu pitanja. Dakle, prvih sedam govornika iz klubova zastupnika ovoga doma. Prvo, Roberta Metzola iz EPP-a. Na jednu minutu. Hvala vam, hvala vam Hvala kandidatu za potpredsjednika na vašem uvodu. EPP pozdravlja činjenicu da će vaš portfelj uključivati niz međusobno povezanih aspekata europskog života. Jer kao što ste s pravom rekli, vaš portfelj na kraju krajeva bavi se ljudima. Naš europski način života utemeljen je u ugovorima. To je poštovanje ljudskih prava, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, prava manjina, pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda i solidarnost. Ponosni smo na te vrijednosti i ponosni smo na primjere koje pružaju ne samo europljanima, nego i diljem svijeta. Vaš portfelj zahtjeva pravo vodstvo i to očekujemo od vas, očekujemo da to pružite kako namjeravate osigurati da jednakost i raznolikost koji su dio našeg europskog života budu ojačani? Kako će integracija biti kamen temeljac vašeg rada? I na kraju pozvani ste da koordinirate novi pakt za migracije i osigurate koherentnost internih, eksternih aspekata e, s tržištem rada. Dakle, kako to planirate ostvariti? Hvala vam, gospođo Mecola, kandidat za potpred potpredsjednika ima dvije minute za odgovor. Što se tiče vrijednosti i prioriteta da koristim svoje odgovornosti kako bih doista iskoristio sve ono što mi je na raspolaganju. Dakle, želim kombinirati sve što čini društvo, integracija, inkluzija, vještina, to je očito i ne moram tu previše o tome govoriti. Mi smo jako uspješni, dakle imamo puno raznih smjerova u kojem funkcioniramo, u kojem radimo, ali sada trebamo doista objediniti e, sav taj rad, e, sve rezultate tih različitih smjerova i stvoriti novu dodanu vrijednost. Ja sam e, i oduševljen i uzbuđen što mi je dodijeljena ta odgovornost jer to uključuje suradnju sa drugim povjerenicima, s vama i naravno s državama članicama. Što se tiče pakta, izvukao sam pouku, a to je da e, nam je potreban novi početak. Dakle, moramo ponovno se pozabaviti onim stvarima koje očito nisu funkcionirale ali istovremeno ne smijemo izgubiti ono što smo postigli i sve ono sa onaj napredak koji smo ostvarili. Dakle, trebamo se koncentrirati na pakt i na njegovu srž, a njegovu srž čini reforma dublinskih pravila i procedura, ali isto tako uz to treba učiniti još nešto. Dakle, tome treba dodati napore da odblokiramo situaciju i da doista ostvarimo taj novi početak. Hvala. Gospođa Mecola ima minutu. Hvala na odgovoru. Kada je riječ o migracijama, Smanjen je broj dolazaka migranata u Europu, ali brojni ljudi, brojni migranti broj, gube živote. Krijumčari i dalje e, rade, e, stopa vraćanja nije zadovoljavajuća, nemamo i dalje sustav raspodjele odgovornosti, zemlje porijekla i dalje e, trebaju europska ulaganja, a aranžmani ponovnog prihvata su malobrojni. Dakle, puno toga još treba učiniti, ali što možete učiniti novo i drugačije u sljedećih pet godina, a što već nije e, pokušano? I koja je vaša uloga? Kako to namjeravate ustvoriti? I što se tiče zakonitih migracija, to je, za to su nadležne države članice. Je li vrijeme za ozbiljnu procjenu kako bi se puno bolje uskladile vještine e, država članica sa onima koji zakonito dolaze u Europu? kandidat e, za potpredsjednika ima priliku za odgovor. E, evo, e, nastavit ću gdje sam stao. Morat ćemo i dalje naglašavati reformu dublinskih postupaka. Moramo unijeti i sve druge elemente koji će nadopuniti sliku E, vraćanja, novi aranžmani, Schengen, granice. Moramo pomoći ljudima da vide da ne postoji jedna tema koja, ili jedna stvar koja može magijom sve riješiti. Moramo e, obuhvatiti sve, razgovarati, slušati, onda djelovati. O migracijama moramo nadograditi eh, na pilot eh, projekte, mm, moramo nadoraditi eh, prijedlog o plavoj karti, moramo raditi na osposobljavanju vještinama demografiji sa zakonitim putevima i metodama. Gospođa Sipel ima jednu minutu. Hvala, gospodine Skinas. Nažalost, ime vašeg portfelja je voda na mlin e, ekstremista da gradimo e, tvrđavu Europu. Ali naša je kultura uvijek bila pod utjecajem migracija, od arhitekture do glazbe. Migracije su izazov, ali migranti nisu opasnost. Ljudi koji bježe od rata ili traže posao su dio naše europske povijesti i vrijednosti. Moramo zaštititi našu europsku kulturu. Što moramo štititi i od koga? E, recite nam da vaš portfelj neće dovesti do više podjela, već do više jedinstva i kako ćete vi poticati naše vrijednosti i kulturu vladavine prava. Izvolite, imate potpredsjedniče dvije minute za odgovor. Hvala gospođo Sipel na ovom pitanju. To mi dozvoljava da pojasnim e, nešto što sam već rekao u uvodu. Nikada, nikada nisam dijelio mišljenje da je naslov mog portfelja e, može biti prijetnja ili može dovesti e, do toga da smo mi protiv drugih kultura. E, to nije ono što vodi naš rad. <clears throat> Evropska unija je svjetionik u svijetu koji postaje sve tamniji. Mi smo raznoliki, ali smo i uključivi. Mi smo posebni, nama se dive i zavide nam E, I svakako je u našem interesu da e, iskoristimo pozitivne strane migracija, da e, dobijemo uključivije društvo. Mi se sada sami bičujeme, ispričavamo se zbog naših vrijednosti. Ovi populisti nastoje spekulirati ili instrumentalizirati naše vrijednosti Rekao bih da su naše vrijednosti vrlo otporne. E, one ne mogu pasti pred populistima. Populisti e, njima prijete naše vrijednosti. Ne mislim da postoji e, kultura neprijateljstva, animoziteta. Migracijska politika je sveobuhvatna, uključiva zasniva se na jednoj premisi da će Europa biti destinacija koja nas e, definira. To smo mi. Ali zašto bi to bilo mi protiv drugih? Europa će uvijek biti zemlja ili kontinent azila, ali moramo također biti jasni. Oni koji nisu, e, ne mogu biti e, prihvaćeni kao azilanti, i koji ne žele živjeti s našim vrijednostima na human i dostojanstven način, e, dostojanstveno, ne vidim, ne vidim zašto to bi to bilo nešto što e, za, za, zbog čega bismo se smatrali krivima ili se morali ispričavati. Ali moramo naglašavati pozitivne strane migracija. Hvala, gospođa Sipel. Evo, imate minutu za reakciju. E, žao mi je da niste odgovorili na pitanje e, protiv koga moramo štititi našu kulturu i kako želite promicati naše vrijednosti i vladavinu prava. E, hoćete li pokazati angažman da će ova komisija raditi za Europu i za one koji su već u Uniju i za novodošlice? Što će biti novo u novom paktu o migraciji? Kako će se to razlikovati od postojećeg zakonodavstva? E, I kako će se razlikovati od e, odluke parlamenta o holističkom pristupu prema migracijama? Mm, e, naslov. Nisam nikad rekla da vi dijelite negativnu interpretaciju naslova ali mislim da ta interpretacija postoji. E, e, može, e, jeste li spremni promijeniti naslov? Da li ćete se angažirati na tome da se ime vašeg portfelja promijeni? U protiv koga? Time ću početi. Protiv onih koji ne dozvoljavaju da slavimo 14. srpnja u Nici da se šetamo po Rambli u e, Barceloni e, i, i protiv onih koji e, trguju migrantima i onim protiv onih koji ne daju hranu azilantima, e, protiv onih koji ne dozvoljavaju našoj djeci da idu u školi, protiv svih onih elemenata koje možemo pozitivno rješavati uključivim pristupom onom što mi jesmo i zašto stojimo. Ponovit ću, e, pod nikakvim uvjetima i nikako moj pogled na ovaj porte, portfelj koji postoji po prvi puta se ne smije gledati negativno ili mm, se činiti da to može biti instrumentom za populiste. To svakako nije moja uloga. Što se tiče pakta, bio sam, ja mislim, precizan e, u mom odgovoru u gospođi Mecoli. Idemo sada dalje na Renew, klub Renew, gospođa Intervelt. Imate minutu za pitanje, izvolite. Hvala lijepa, povjereniče kandidate. Nemam sumnje o vašem osobnom angažmanu za vrijednosti koje ste opisali. E, također se vivim vaše hrabrosti da branite e, naslov koji se ne može braniti. E, vaš, vi, vi ste e, vrlo iskusan komunikator. Ovaj naslov u kombinaciji sa portfeljom migracija je toksičan i to su sada prihvatili kao svoj slogan populisti Nikakve objašnjenja to ne mogu riješiti. Ako je e, plan da to e, ujedinjava ljude, to nikako neće ujediniti, već će podijeliti ljude. ECR e je oduševljen time, EPP je to prihvatio s pola ruke, ali izbor naslova je bila greška. To je loša politička procjena. E, vi imate riječ za odgovor, e, gospođo Intevelt. Ja počinjem od premise. To sam rekao u uvodu. Poštujem sve argumente i sva stajališta u raspravi o e, naslovu. Ja ne niječem vrijednost ovih argumenata, ali mislim kada je kandidatkinja za predsjednicu e, e, e, govorila, točno je objasnila pozitivni način gledanja na ovo u okviru ugovora. I na kraju se kaže dio našeg evropskog načina života jeste da u Europi uvijek raspravljamo i onda se složimo. Dođemo do konsenzusa. Vi mene izazivate e, da se e, protivim ovom paktu. Ja imam puno povjerenje u novo, u, e, novo izabranu predsjednicu. Ona je u parlamentu bila dugi niz godina, kao i mnogi od vas. I mislim da to e, radimo uz poštivanje, poštivanje svih argumenata. E, voljni smo slušati, složiti se i e, siguran sam da će vrijeme dati odgovor na pitanje koje ste mi sada postavili. Gospođo Intervelt, imate minutu za dodatne primjedbe. Imamo još dvije minute. Uh, pitanje je ozbiljno. To nije samo pitanje vama, već komisiji. Koju bitku želi voditi komisija? U srpnju smo glasali e, e, i e, dobila je tanka većina Zašto komisija ne surađuje uže sa parlamentom? Evo, o tome se rade. Bilo bi e, bolje da e, traži savez sa proeuropljenima. Moj klub je e, jasno rekao, ovaj naslov treba maknuti. Ne. Surađujte s nama u sljedećih pet godina za Europu koja će biti otvorena i uključiva. Jer inače nećete imati većinu u ovom domu. E, Europa mora biti kontinent jedinstva i raznolikosti. E, e, da li ćete gospodine Šinas zagovarati promjenu imena? E, evo i ovo, ovo e, pljeskanje e, je oduzelo vremena. Počinjemo s minutom odgovora. Zahvaljujem. Kada je novoizabrana novo, predsjednica dala smjernice za ovaj parlament, dala je šest elemenata rada i to pismeno i u svom govoru. Jedno je bilo zaštita europskog načina života sa sadržajem koji je bio jasno objašnjen. Ona je dobila povjerenje ovog doma. Ona je novo izabrana predsjednica jer ste joj dali svoje povjerenje na osnovi tih šest smjernica koje vam je dala. Mislim da se mnogo toga od tada e, dogodilo. Shvaćam da nastojite e, da e, povežete neku negativnost u, ocjeni rada koju ću obavljati. Ja vam kažem da nikad neću tražiti negativnost u svom portfelju. Naprotiv, mi želimo biti svjetski šampioni jednakosti, rodne jednakosti, borbi protiv klimatskih promjena. To smo već, već smo svjetski šampioni u tome. To moramo reći sa određenim ponosom i braniti to. Vi kažete da to ja učinim i ja 30 godina već gradim e, mostovo. To definira mene gradim mostove, to mi je bio posao, da ujedinjavam ljudi i e, vjerujem da to mogu i dalje raditi. Now we move to the green. Sada idemo na zelene. E, gospodin Magid ima minutu, gospodin Skinas. Da bacate pozitivno sjenu na svoj rad. Ali da li zaista smatrate da je to tako? 1990. E, i neofašisti. Ono što morate na, e, na, izabrati naslov koji neće biti poklon e, fašistima koji će biti vaši prioriteti u integraciji. E, e, akcijski plan iz 2016. E, o integraciji građana iz trećih zemalja u, u okviru pregovora za VFO. Hoćete li dati izravne fondove za lokalne zajednice za područje integracije što je predložio ovaj parlament. Izvolite, imate dvije minute za odgovor. Gospodine Majid, mislim da sam već e, odgovorio gospođi Zipel i rekao da ekstremisti i populisti e, se moraju bojati naših vrijednosti, a ne obratno i u potpunosti odbaci eh, ovakav način gledanja na naslov portfelja. Drugi dio vašeg pitanja, da, svakako, rekao sam to u uvodu, imamo taj akcijski plan iz 2016. kad smo imali vrh migracijske krize tog fenomena E, nastojali smo ujediniti sve struje u komisiji kako bismo imali prvi plan za e, inkluziju migranata i izbjeglica. To je bio samo početak, funkcioniralo je to, ali moramo još mnogo toga učiniti. E, po, u novom VFO-u inkluzija migrana će biti u, pod novim socijalnim fondom plus koji je mnogo bogatiji. još nešto. E, vi ste bili grad, e, gradonačelnik u Sheffieldu. E, mislim da ovaj rad ne treba učiniti, raditi iz Brisela. Ne smijemo uvijek reći da Brisel sve zna bolje. ne smijemo promicati inkluziju od ozgo prema dolje. Moramo slušati lokalne zajednice, regije, ljude na terenu, civilno društvo. E, sigurno ćete me vidjeti često na terenu sa zajednicama, na e, nogometnim <laughs> utakmicama, u školama, sveučilištima. tamo moramo otići i računam u, tome na vašu podršku. gospodine Magin, nitko e, ne postavlja ostavlja u pitanje vaš rad. E, naslovi imaju značenje. E, inzistiranje na ovom naslovu je arogancija i politička zaostalost. Za mene i mnoge i druge ovaj naslov je neprihvatljiv. E, to je koncesija neofašistima i rasistima je način integriranja je garantiranje jednakih e, e, prava i e, jakog pravnog položaja u Europi. I imamo i obstrukciju integracije migranata na tržištu rada. Hoćete li Eh, to promijenite, te eh, odredbe koje to omogućavaju, tu obstrukciju. Sva, svaki član član parlamenta ima pet minuta. Ovo zvuči sasvim dramatično. Gospodine Magid, prvi dio vašeg pitanja. Mislim da ne trebam više ništa reći, znate e, moje mišljenje. Drugi dio, potpuno se slažem. Mislim da e, moramo revidirati e, naše zakone o rezidentima koji borave dugi niz godina u Europi. Neki od ranih revizija ovog zakona E, je pokazao da postoje nedosljednosti i praznine i e, voljan sam e, razmatrati amandmane ovog zakona o, tim dugogodišnjim stanovnicima, rezidentima u Europi. Oni imaju, moraju dobiti šansu da se uključe u tržište rada. Mislim da je to E, blisko srcu e, i mišljenju gospođe koja sjedi do vas. Sada idemo na grupu ID, to će biti Nikola B. B. Izvolite. E, gospodin Skinasa, gospodin Avramopoulos je razlikovao zakonito i nezakonito useljavanje. nije se mogao boriti protiv toga. Pravo azila je mnogo puta zloupotrebljavano. Danas e, e, azilanti e, vrlo često se ne vraćaju, čak i oni koji nemaju pravo na azil. To nam pokazuju sve statistike. Slobodno kretanje je tako ugroženo. E, ja sam izvjestitelj u sjeni za moj klub. U 17 stranica vaših odgovora samo jednom ste e, puta spomenuli vraćanje, pitanje. Vi trebate zaštiti način života e, u Europi. Koje su tehničke i pravne mjere koje ćete primijeniti za vraćanje i protjerivanja? kako bismo e, imali e, migracije i e, pitanje azila pod kontrolom. Izvolite, imate dvije minute za odgovor. Jedan od problema u Europi, naročito kad govorimo o migracijskoj politici, je određena tendencija da se traži eh, eh, parcijalna istina za vrlo kompleksan eh, problem. To se ne može riješiti samo jednom istinom i jednim pristupom. Stoga moramo sve revidirati. Kada sam odgovorio gospođi Mecoli da termin pakt je vrlo plemenit termin, ali mora imati i dobar sadržaj moramo spojiti sve elemente koji su nam na raspolaganju kako bismo imali efikasan sustav vraćanja moramo imati i e, sustav ponovnog prihvaćanja zemalja podrijetla. E, to, ćemo raditi sa povjerenikom za međunarodna partnerstva. E, kao i s kolegama iz e, uprave za susjedstvo. Moramo imati e, pa, prioritete u radu sa trećim zemljama. Dozvolit ćete mi da kažem, e, bez uvjetovanosti neće to funkcionirati. Moramo imati win-win sporazume. Moramo tu rješavati korijene e, migracija moramo riješiti e, razvojne potrebe tih zemalja moramo učiniti mogućim da ti ljudi ostanu u svojim zemljama a, da, a ne da se bacaju u ruke krijumčara e, to je moja ambicija o, o tome sam sa mnogo sam o tome raspravljala sa gospodinom Johansom i mislim da e, e, imamo načina da riješimo taj problem. Hvala. Gospodine B, imate još jednu minutu. Gospodine Skinas, malo me e, zastrašuje vaš odgovor. Sličan je govoru vaših prethodnika. Ovo se tiče mafije i krimu, krijumčara koji cvatu na sjeveru Afrike i trguju ljudima na odvratan način. E, e, a neke nevladine organizacije e, surađuju s njima. Kako ćete spriječiti te nevladine organizacije da, da pomažu u tom nelegalnom prijelazu granica? gospođa Karola Rakeden je bila na saslušanju u odboru Libe, a ona surađuje zapravo sa krijumčarima. Hvala. Gospodin Skinas, imate e, drugu rundu odgovora. E, gospodine B, e, ne dijelim vaše argumente. Ne, ne mislim da su civilne organizacije problem. Oni su dio rješenja koje trebamo naći Moramo to riješiti na globalni način. Ne možemo rješavati ova pitanja da e, e, sagledamo sve uzroge ovog fenomena. Vrlo je lako reći da je to pitanje krijumčara ili e, nevladinih organizacija. E, e, petanje je mnogo složenije, to je e, globalni fenomen koji se ne objašnjava ovim parcijalnim pristupima i objašnjenjima. Već sam rekao, jedini način da uspijemo jeste da malo pogledamo prošlost, da vidimo što nije funkcioniralo. Imate pravo, vraćanje nije funkcioniralo, moramo više učiniti to nije funkcioniralo jer nismo imali sporazume sa ponovnim prihvaćanjem. Jedno, jedna stvar koju sam naučio na ovom području jeste da u migracijsko, migracijskoj politici sve je povezano sa svime. Everything is linked to everything. Sada prelazimo na klub ECR, gospodin Prokačini, izvolite imate jednu minutu. Dobro večer, gospodin Skines, vi ste kazali da europski način života jest rezultat kulture, vrijednosti koja nas definira kao Evropsku uniju. Dakle, pluralizam, eh, odvojenost crkve i države, poštivanje manjskih prava, E, spolna ravnopravnost. E, evo nekoliko primjera koje navodim. Koje akcije ćete e, poduzeti kako bi se getoizacija smanjila i eskalacija getoizacije, što je apsolutno nasuprot onome što je naša karakteristika. Dakle, referiram se pri tome na neke dijelove gradova gdje zapravo etnička i e, religiozna manjina isključuje upravo ovaj europski način život i kulturno nasljeđe. Dakle, mjesta gdje se događa radikalizam i koji je doveo do patnje u našim državnim članicama i često se razvija taj radikalizam upravo u urbanim gradama. Izvolite, imate dvije minute, gospodine Skinas. Gospodine Prokacuni, nikada u svom životu nisam E, niti branio ili e, rabio riječi koje e, vez bilo kakav izam ima kao kraj riječi, bilo koji izmi mi nisu bliski s na rezultate mnogih tih izama jest upravo situacija ova getalizacija ili ja bih to nazvao sloboda, isključi, odnosno otoci, isključivanje to je zapravo rezultanta mnoštva razvoja u samom društvu. Mislim da ne postoji jedna jedino objašnjenje koje dovodi do fenomena mogu zamisliti koje, ali nije to jedan jedini fenomen koji dovodi do svega ovoga. Po mom mišljenju, odgovor što mi možemo učiniti kao Europska unija vrlo jednostavno i to sa gospodinom Akidom sam o tome raspravio da moramo saslušati e, gradove, lokalnu zajednicu, moramo ići na teren, moramo biti u mogućnosti e, vidjeti potrebe za integracijom, inkluzijom, a isto tako dovesti ove građane u društvo. To je ono kako se moramo, možemo boriti protiv svih vrsta izama. Gospodine Prokačin, izvolite. Gospodine Skinas, u vašem pisanom odgovoru vi ste kazali da e, zapravo zakonita migracija će biti jedna od e, vaših temeljnih ciljeva. Možete li podijeliti e, mišljenje da jedini način da se e, dođe do zakonite migracije jest borba protiv nezakonite migracije? Dozvolite da sam impresioniran vašim namjerom da e, ljudske e, živote stavljate u središte vašeg djelovanja za razliku od onoga što se inače događa ovdje u parlamentu i što je često zapravo e, obojeno etičkom mišljenjem. A katolički filozofi Jean to... Milijarda ideja nisu zavrijedene niti jedne osobe. Moramo voljeti ljude, ljude za koje živimo i za koje umiremo. To su njegove riječi. Gospodin Skinas, ispričavam se, ja sam mislio da je već prošlo vaše vrijeme. Jedna minuta, sada ste iskoristili dvije minute. Evo, hvala vam na tome. Gospodine Prokačini, sve što bi nas E, dovelo do humanosti mogu biti apsolutno suglasan sve e, što je usredotočeno na ljude, antropocentrično, ja sam apsolutno suglasan i nadam se da ste vi suglasni sa mnom. Što se tiče zakonite migracije, postoje tri razloga koji zapravo E, nas sprečavaju da nešto učinimo po tome, a to su izuzetno važni razlozi. E, prvo zato što je to upravo način da se e, suzbije naš demografski problem, a drugo to je način da se upravo raskine ovaj poslovni model krijomčara. I treći, nije to jedini, ali jedan od mogućih načina da se upravo i radna snaga, a isto tako i zakonita migracija nije nešto što ovisi o e, suzbijanju nezakonite migracije, već nešto što moramo pozitivno organizirati. Mislim da smo imali dobar početak eh, pilot eh, projekti koji dozvoljavaju da nekim državnim članicama uz našu pomoć eh, započnu upravo se angažirati u svojevrsnim dakle, sposobnostima vezano uz zakonite migracije, a to je i moralna obveza. Ja sam potpuno nov na ovom području i stoga mi je drago da e, vidimo i ostale prijedloge, da vidimo što je krenulo po zlu. Možda smo e, previše toga propisali i to moramo revidirati. Možda moramo pristupiti e, lakše i malo manje kruto. I moramo nastaviti kroz ove humanitarne koridore zajedno sa ponovnim povratom, jer to je jedan od zakonitih načina kako se ljudi zakonito koji doista pozitivno mogu doprinijeti našem društvu i koji mogu ostati u ovom društvu. Hvala. Guje. Gospodin Arvinatis, Arvinitis, izvolite. Predstavnik Guja. Imate jednu minutu. Hvala lijepo, dobrodošli gospodin Skins. Hvala lijepa što ste e, došli. I vi ste koristili riječ e, sigurnost e, i to vrlo često ste potrebili ovu riječ i moram kazati da sam doista e, sretan što ste isto tako bezbroj puta kaželi zdravlje i to mi je drago čuti. Pretpostavljam da govorite o pristupu zdravstvu za sve. Ako je to to, onda je to nešto novo. Možete li to pojasniti? Jeste li to podrazumijeli pod zdravljem? Renew Europe, e, socijalisti, zeleni i guve koji nisu zadovoljni sa ovim vašim nazivom portfelja, Doista ste iskusan čovjek i ne razumijem zbog čega ne možete razumjeti i shvatiti da polovica parlamenta u zaštitu europskog načina života zapravo koristi e, krajnja desnica. Gospođa Le Pen je oduševljena, čuli ste to. Ja sam očekivao drugačiji potez e, e, izjavu koju ćete preuzeti obvezu izmjene ovog naziva i kao novinar, tražim određen i jasan odgovor. Doista imate doista veliko iskustvo Hoćete li izmijeniti ne samo iz simboličkih razvoja, već eh, kako biste nas uvjerili da niste na tragu ove retorike koja je nekada dijelila Evropa. Izvolite. Gospodin Sinas. Gospodin Što se tiče vašeg prvog pitanja, doista pod e, ravnopravnošću, e, isto tako ravnopravnom pristupu, e, univerzalnim uslugama u zdravstvu i obrazovanju portfelju uključuje upravo to. Moramo osigurati da i najslabiji i najranjivije skupine ne budu ociječene i da imaju ove osnovne temeljne usluge. To je nešto što nas čini Evropljanima, to je upravo nešto što nas čini e, upravo e, ono što moramo zaštiti u europskom načinu života. To je ono pozitivno o čemu moramo e, razmisliti. To nije negativno. Vi kažete da je oduševljena gospođa Le Pen. Ne. Gospođa Le Pen ne slavi. Ona pokušava ovo iskoristiti, zlopotrebiti i želi to preuzeti u svoje ruke i vidjeti hoćemo li se boriti, hoćemo li započeti ovu raspravu, a onda ćemo igrati upravo njenu igru. Ako nećemo uzeti ovu lopticu, onda ja pretim pitati gospođu Upravo to je moj način razmišljanja i kako ja zaključujem e, pitanje, upravo o pitanje. Hoćete li? E, ja ću vam dati riječi, samo sam e, htio vidjeti ima li gospodin Skinasi, je li gotov ili ima još imate još mogućnost da ti odgovorim. Da je možda još jedan dodatni argument koji bih želio koristiti i iznijeti. Gospodine Arvanitis, kada sam došao vamo, moj klub je kazao e, čini što želiš, e, reci što hoćeš, ali nemoj jednu stvar učiniti, nemoj će zapravo pristupati e, samim zastupnicima kao novinar i to nisam činio. Nisam ali ono što nisam očekivao od zastupnike da se meni obraća kao novinare, to zaista nisam očekivao. Sada vi, gospodine Arvanitis, pa časno je biti novinar i biti novinar, izražavati funkciju novinara i u vašem poslu. Nadam se da ćete zaštititi sve one koji su potrebi i koji su nezaštićeni. U vašem portfelju, odnosno vaš portfelj uključuje i pitanje migracija. Čitav sklop pitanja zaštite građana u odnosu na granice, ali jedna riječ koju ne nalazim, a to je riječ pravda. Hoćete li zapravo prihvatiti da nema i kazati da nemate sigurnost u ovom vašem portfelju, a u tom kontekstu i pravda. Imate još e, svoju posljednu minutu, ali ne beznačajnu u ovom prvom krugu u kojoj su pitanje postavili koordinatori. Apsolutno poštujem pravdu i pravosuđe, ali ali to nije pod eh, mojim portfeljem, već je to eh, dakle moj kolega gospođa Jurova koja će biti odgovorna za pravosuđe. Ona će se obratiti u ponedjeljak i na saslušanju. A sada me postavite pitanje bi li u redu da eh, sam izuzeo dakle, sigurnosti svog portfelja. Dozvolite da isteknem da pitanje sigurnosti migracije i migracijska politika su upravo one domene koje u svim državama članicama idu u korak e, dakle sa e, svim ostalim pitanjima u Grčkoj ova dva portfelja su spojena u nekim drugim državama članicama to je isto tako gospodin Lopez Aguilar da u odboru za građanske slobode imamo istovjetan pristup a isto tako se e, primjenjivalo kod Junkerove komisije potpredsjednik Timrens i povjerenik Avramopoulos zbog čega bi to bilo e, drugačije kad je reč o gospođi von der Leyen i njene komisije, barem ja tako gledam na stvari. Doista je smisleno i ispravno da članak 17 e, stavak 6 e, ugovora koji upravo govori o tome i kaže da predsjednik Europske komisije ima e, zakonodavu e, takvu mogućnost da izgradi svoju komisiju kako on ili ona smatraju da je to svrsishodno. Ona je dobila vaše povjerenje u srpnju. Dakle, nije na meni da ja odlučujem o tome, već da odgovorim e, na vaše pitanje. Dozvolite da vas podsjetim koja je sadašnja situacija, a kako stvari trenutno stoje, doista je upravo onako kako i mi prelažemo u portfeljima. Sada drugi krug i sada idemo na gospođu koja će voditi ovaj dio saslušanja. Hvala lijepa. Sada nastavljamo istim ritmom sa drugim članovima odbora i ja bih eh, želio vas podsjetiti da, da se držite ovog eh, načela 2.1 1.1 jer nam nedostaje već vremena. Gospodin Tomat Frankovski u ime odbor za kulturu i kao član kluba zastupnika EPP-a. Činjenica i vaša uloga kao potpredsjednika koji će biti odgovoran za kulturu, obrazovanje i sport, želimo postaviti pitanje kada je reč o sportu. E, mišljenja sam da je jedna od najuspješnijih inicijativa prethodne komisije upravo bila ta da je postala suradnja između e, trojice povjerenika koji su zaduženi za kulturu, sport i zdravlje, a isto tako to je pospješivanje zdravlja europskih građana, to je promoviranje sporta, a to je organizacija Europskog tjedna sporta. Smatrate li da treba nastaviti s ovim inicijativama, ukoliko da, kako želite unaprijediti ove inicijative, ako postate povjerenikom i kako ćete nastaviti ovu inicijativu? Hvala vam. Hvala, gospodinu Frankovski. Gospodin Sinac, izvolite, imate dvije minute. Hvala, gospodine Frankovski. To su doista e, inicijative i to je upravo one inicijative koje želimo, jer to je upravo ono što i zapravo jest Europska unija koja može odigrati tu značajnu ulogu i dati dodanu vrijednost. Tu govorimo o prekograničnim velikim manifestacijama koje zapravo pospješuju upravo i e, pomirbu, a isto tako i razumijevanje onoga što znači naše ujedinjenje i bez ikakve sumnje sport nas ujedinjuje. Isto vrijedi i za E, pitanje zdravlja i zdrav život. To je nešto što je izuzetno blisko sa sportom, izuzetno blisko i dakle e, mog kolege sa Cipra, Sedakira Kirakides, koja je bila ovdje prije nekoliko dana i želim u cijelosti objasniti koje su to sinergije između Marije Gabriel, njenog e, posla, Stele Kirakides vezano uz zdrav način života, ali još nešto što nije spomenuto i doista sam ponukan da e, upravo u potpunim sliku sa ovim sport kao takav može biti doista jedan e, upravo put e, za integraciju i za uključivanje. To je kao što je gospodin Bakidi kazao malo čas, to je način kako se može stvoriti dojam e, pripadnosti. To je ono što nas e, potiče i isto tako koje stvara e, kohezijsko društvo i kada sam se pripremao za ovo saslušanje i mišljenja, doista sam bio očaran time da nedaleko odavde u Krajnemu postoji amaterski nogometni klub koji su uspjeli uz našu pomoć i uz Erasmus Plus i sredstva Erasmus Plus sastave izuzetan program integracije izbjeglica i i to je program Lider i ja ću što je to prije moguće posjetiti, to su upravo ovi e, početci sporta koje možemo činiti, ovi široki sporti za široke mase. I tu je nešto što mi možemo upravo e, napraviti iskorak i pomoći. Hvala. Sljedeći, imate li dodatno pitanje, gospodine Frankovski? Imate jednu minutu. Da, bio sam u Krajnjemu i ja sam novi član u odboru za kulturu i točno je, Europska komisija je doista pokrenula mnoge dobre inicijative i nagrade za e, uključivost u sportu, a isto tako i pilot projekti koji su započeti, a vezano s integraciju izbjeglice. Želite li nastaviti u tom smjeru sa upravo takvim inicijativama i kako ćete e, ove inicijative još e, poboljšati? Izvolite, odgovorite na ovo dodatno pitanje. E, malo čas sam rekao vezano uz migraciju izbjeglice da e, želim da se akcijski plan iz 2016. godine vezano uz migraciju i moramo revidirati iz jednostavnog razloga jer kada smo ga izrađivali to je upravo bila 2016. godina i to je bio upravo trenutak nemojmo se zavaravati kada je E, odgovor Europske unije na sve ono što je zapravo bilo e, najveći pokret e, ljudi nakon drugog svjetskog rata i zapravo ne se na neki način naglasak stavljen na upravljanje emigracijskim tokovima i nismo tada imali niti saznanje o integraciji a usprko svemu tome, naše stručne službe, e, glavna uprava HOME, a isto tako i svi koji su bili uključeni, uspjeli smo izraditi taj akcijski plan i sada ga treba revidirati. Upravo sad je to vrijeme došlo kako bismo mogli učiniti još i više i bolje. Hvala lijepa. Sljedeći je na našem popisu u ime odbora KULT, gospodin Matić, imate jednu minutu. Thank you, gospodine schinas kultura je element osjećaja pripadanja europskoj uniji međutim postoji manjak svijesti o presudnoj ulozi europskog i globalnog građanskog obrazovanja da pruži informacije potrebne za aktivan angažman s današnjom globalnom arhitekturom. vaše pismo povjerava vam osiguravanje toga da mladi ljudi mogu steći nova iskustva vještine i prilike za sudjelovanje u društvu maksimalno koristeći program europske snage solidarnosti. Kako namjeravate promovirati i poticati svijest o važnosti i znanje o građanskim pravima i vrijednostima kroz obrazovanje i gospodine Schinas, kako planirate promovirati i poticati europejstvo kroz kulturu? Izvolite, imate dvije minute. Ono što da je upravo e, snaga jest e, bogatstvo naših kultura. To je nešto zbog čega i zapravo gleda na nas sa velikim samopoštovanjem, a isto tako nam se zavidi. Je li to dovoljno? Ne. S jedne strane treba nam nastaviti upravo promovirati naše kulturno nasljeđe i bogatstvo naših kultura i raznolikost kultura, ali s druge strane moramo isto tako kroz obrazovanje, u pravu ste apsolutno, kroz obrazovanje dati jednu drugu sliku. Spajanje ljudi moramo isto tako stvoriti europsko obrazovno prođe do 2025. godine, koji je glavni prioritet, a da bismo došli dotle, trebamo se isto tako e, pozabaviti svim razinama, od škola do univerziteta. Moramo stvoriti e, studentsku karticu, moramo izgraditi valjansu univerziteta u Europskoj uniji i isto tako valorizirati e, i same predavače koji moraju proći valorizaciju, moraju isto tako dobiti na značenju koji daju značajan doprinos i za naše društvo a na kraju krajeva moramo imati i sredstva, a sredstva u obrazovnom sektoru, a isto tako i u zdravstvu i u e, sportu je Erasmus+, Plus, a to je jedno i svjetla zvijezda u našoj kruni, koja je isto tako i jedan od najuspješnijih programa u novijoj povijesti. E, ideja je da se utrostruče sredstva za Erasmus+, Plus i imamo još dva mala vrata Eh, Europske snage solidarnosti i Discovery To su isto tako naši prioriteti podjednako kao i Erasmus+. Tu mogu se složiti sa mnogima koji su istaknuli da upravo e, Discovery i Evropske snage solidarnosti, svi koji sudjeluju, ne samo da bi trebali putovati, već bi trebali isto tako i vratiti se s iskustvom, trebaju na neki način e, svoja saznanja i sposobnosti vratiti to znanje i društvu, a svakako ću e, osobno i poraditi na tome da se to i dogodi. Follow-up question, Mr. Imate li dodatno pitanje, gospodin Matić? Izvolite, imate jednu minutu. thank you. Nedavni izbori pokazali su duboki angažman mladih diljem svijeta na području održivog razvoja i klimatskih akcija. Gospodine Schinas, kako namjeravate zadržati mlade ljude angažirane na temama budućnosti planeta, ljudi i društva? Izvolite, imate riječ, gospodine Sinas. Bez e, svake dvojbe, e, zeleni val je nešto što će definirati upravo rad ove komisije. To nije nikakva tajna, to nije nešto što e, nas morate uvjeravati da to učinimo. Mi smo apsolutno uvjereni u to i vjerujem isto da niste propustili prezentaciju i govor novoizabrane predsjednice koja je u srpnju točno jasno identificirale upravo da se ova digitalni val i zeleni val e, obrade. To su dvije vitalna, dva vitalna prioriteta. Apsolutno nema nikakve sumnje da postoje i mladi i element mladih koji sudjeluju su u tome, koji revolucionariziraju upravo e, način gledanja i okoliša i klimatskih promjena. To je jako dobro. To je nešto što naši mladi e, ni za što ne trebaju biti e, e ispričani, niti se ispričavati e, što se može tu i tamo čuti. A isto tako želimo održati prodike našim mladima kako to izražavaju svoje mišljenje o klimi. Oni su ovlašteni to činiti, jer to je upravo pitanje njihove e, budućnost. A sa svoje strane, e, moj argument bi e, bio, i kad je reč o mojoj odgovornosti, kroz programe za mladi, Discovery isto tako, sve ono moramo učiniti što će upravo omogućiti našim mladima da razviju svoje potencijale. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Farank, odbor Kult u ime New Europe. Gospodine Skinas, e, mišljenje koje se odražava u naslovu vašeg portfelja. On ne šalje dobru poruku, treba ga promijeniti. Obrazovanje, kad govorimo o obrazovanju u Europskoj uniji imamo dvije stvarnosti. E, jedna Europa koja se razvija, a druga stagnira. E, vidimo e, s jedne strane e, diplomante sveučilišta koji e, imaju najveću dobit od Erasmusa plus ali imamo i djece u velikim teškoćama danas u Europi jedan od petero djece od 15 godina ne zna ni čitati, pisati i računati to su naročito djeca migranata, djeca iz vašeg portfelja. E, jednakost i raznolikost je cilj naših politika. Kako riješiti taj problem i kako ćete e, pomiriti ove dvije stvarnosti? E, hvala vam lijepa gospođo Faraon na ova dva pitanja to je pitanje o nejednakosti u stvari, jasno je. E, usprotiv, mm, usprkos naših e, napredaka, nejednakosti još uvijek postoje kako na tržištu rada, tako i u obrazovanju. Imamo obvezu, obvezu da to rješavamo, naročito u trenutku kada je u e, Europa u povijesnom trenutku zapošljavanja. Tu trebamo rješavati to pitanje. E, e, trebamo, kao što je rekao predsjednik Juncker, treba popravljati krov dok sunce sja. Moramo to raditi socijalnom politikom, e, politikom semestra, E, i preporukama po pojedinim zemljama. To radimo svake e, godine, to je područje e, mog kolege Dombrovskos. Se 60% preporuka koje dajemo državama članicama se tiču područja zdravlja, vještina, obrazovanja. Mi ćemo aktivirati i naše instrumente, socijalni fond, e, fond za e, stručno obrazovanje. Treba to pocrtati, to je za nas prioritet, prioritet e, koji ćemo rješavati s povjerenjem i optimizmom. Dijelim vašu dijelim vaše mišljenje o demokratizaciji Erasmusa plusa ima e, jedan aspekt e, u Erasmusu koji sprečava neke e, mlade ljude da u njemu sudjeluju zbog pomanjkanja sredstava i drugih razloga. Mm. Ja sada razgovaram sa kolegom Nikolom Šmitom koji radi na području zapošljavanja da socijalni fond iskoristimo tako da pomognemo tim mladim ljudima i omogućimo im da sudjeluju u našim programima. To je problem, svjestan sam ga. Hvala lijepa. Gospođo Ferran, imate li drugo pitanje? Da. Htjela sam vas zapitati o odnosu između obrazovanja i zapošljavanja E, a to je upravljanje e, vještinama. E, korak koji naravno mi se angažiramo na to, za inovacijsku Europu, za Europu zelenog dila. Kako kako kako ćemo prilagoditi e, obrazovanje i osposobljavanje kako bi e, osigurali cjeloživotno učenje. Izvolite, imate u vještinama i kompetencijama e, trebamo promicati tri načela. U prvom redu to je načelo relevantnosti. Drugo, e, komparabilnost i anticipiranje. To moramo imati na umu kada se pripremamo za e, doprinose u cjeloživotnom učenju, osposobljavanju. U komisiji e, to pitanje je podijeljeno među nekim, nekoliko uprava Evo, zato imamo toliko ljudi ovdje. Moramo to na neki način e, dokončati tu fragmentaciju. To je posao e, e, za gospodina Nikolasa Šmita. On je zazužen za to područje. I za mene moramo surađivati kako bismo mogli poboljšati naše instrumente klasična socijalna politika, to je gospodin Šmit i gospodin Dombrovskis. Marija Gabriel također ima e, vlastite instrumente. E, evo, tako ćemo se organizirati. Hvala vam. Sada je na redu gospođa Tomc, odbor EMPL u ime EPP-a. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodine Skinas, ja bih se nadovezala na ovu temu vještina. Vi ćete biti odgovorni za veoma važne teme. Teme koje su relevantne za moj odbor, odbor EMPL. Želimo očuvati europski način života i potrebna, potrebno nam je funkcionalno tržište rada. U Europskoj uniji imamo visoku stopu zaposlenosti, međutim i dalje nam nedostaje dovoljno kvalificiranih ljudi, pogotovo kada je riječ o određenim profesijama i određenim kvalifikacijama. Vi ćete biti odgovorni za program koji se zove Novi vještine za Europu i bit ćete odgovorni za općenito područje profesionalnog osposobljavanja. Vi ćete stoga biti u prilici da osmislite mjere kako bi ljudi doista stekli vještine koje su primjerene i potrebne u današnjem gospodarstvu. Koji su vaši planovi u tom području i koje mjere imate u planu? Gospodine Skinas, imate dvije minute. Prvo, gospođo Tomc, želim reći da sam e, doista oduševljen što je i odbor EMPL zastupljen na, na ovom saslušanju. Činjenica da vi sjedite pokraj zastupnika iz drugih odbora, iz odbora Libe i Kult, to daje smisao mom portfelju. Dakle, upravo zato postoji uloga potpredsjednika, mi okupljamo pod jednim krovom sve te različite elemente rada i zato mi je drago što ste ovdje. Što se tiče pitanja vještina, trebamo se istovremeno pozabaviti dvijema stvarima. Kao što sam već prethodno rekao, gospođi Farang, trebamo i dalje ulagati u vještine koje su relevantne, relevantne za tržište rada i trebamo se boriti protiv nejednakosti. Dakle, to je tradicionalno ulaganje u vještine. Međutim, postoji još nešto što je povezano s vještinama i riječ je o takozvanim mekim vještinama one su povezane sa uključenošću. To nisu vještine koje će vas izravno dovesti na tržište rada, ali ćete zahvaljujući njima biti bolje uključeni u društvo u kojem ste. Razgovarat ćete s drugima, posjećivati muzeje, e, biti dijelom aktivnosti društva. Dakle, nećete više biti u getu te meke vještine podjednako su vještine, podjednako su bitne kao i vještine za tržište rada. I uz pomoć e, drugih povjerenika, gospodina Šmita, gospođe Gabriel, mi ćemo se baviti tim problemom, već imamo zakonodavstvo, iskoristit ćemo instrumente Erasmus+, Europske snage solidarnosti, Discovering EU, ali iskoristit ćemo i obzor 2020. a to je doista značajan izvor financiranja za ulaganje u vještine. Hvala vam. Imate li dodatno pitanje, gospođo Tomc? Hvala vam. Imam još jedno pitanje. Europska unija danas se suočava s manjkom vještina, ali i nedostatkom visokotehnoloških vještina. Kada je riječ o digitalizaciji, primjerice, dolazi do problema, e, do ne, ne, neusklađenosti između vještina i tržišta rada. To se već sada događa. To nije problem budućnosti. I mnogi se teško prilagodavaju to, prilagođavaju tome. Nisu svi mladi i nisu svi e, digitalno vješti. Imamo velik broj starijih osoba koje se teško prilagođavaju i koje ne posjeduju e, potrebne vještine. Dakle, trebamo se i za njih pobrinuti, jer e, i te osobe su još sposobne sudjelovati na tržištu rada. Dakle, što je s takvim pojedincima koje se teško prilagođavaju? Imate li konkretne planove za njih? Gospodine Skinas, imate minutu za odgovor. Ponovno tu treba zauzeti dvostruki pristup. Prvo, jest nešto što se zove upskilling, dakle poboljšanje vještina. Trebamo se pobrinuti za one dijelove društva koji nemaju pristup određenim vještinima, vještinama. Dakle, oni trebaju naučiti te vještine koje se tiču digitalnih tehnologija i tako dalje. Dakle, za to je isto dio mog portfelja. A drugi dio jest smanjiti taj e, jaz kada je riječ o vještinama. Dakle, trebat ćemo 250 tisuća e, radnika koji posjeduju vještine za digitalno doba, a nemamo ih. I tu na snagu stupa pitanje zakonitih migracija, pozitivna intervencija, e, akt o digitalnom obrazovanju, e, europski obrazovni prostor. Dakle, zahvaljujući svim tim inicijativama možemo se pobrinuti da imamo vještine koje nam trebaju. Hvala vam. Sljedeći, sljedeća na popisu je gospođa Incir iz odbora Libe u ime e, socijaldemokrata. Hvala, ja ću nastaviti na švedskom. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodine Skinas, u vašem pisanom odgovoru rekli ste da se postojeće instrumente treba bolje iskoristiti kada je riječ o migracijama. Predsjednica von der Leyen je stavila važnost na stavljanje humanitarnih koridora. Pitam se je li to sve dovoljno, jer ako pogledamo ono što ste vi napisali, Teško mi je zamisliti kako će vaš prijedlog donijeti konkretna poboljšanja u usporedbi s onime što je radila prethodna komisija. Hoće li biti uopće novih prijedloga od komisije u pogledu migracija ili će fokus biti isključivo stavljen na postojeće instrumente, pilot projekte i potporu trećim zemljama? S obzirom da neke države članice pokazuju oklijevanje na ovom području, kako ćete se vi pobrnuti da se uspostave zakonite rute prema Europi kako nitko ne bi morao riskirati život bježeći od rata i terora? Hvala gospodine Skinas, imate dvije minute za odgovor. Hvala vam eh, gospođo Incir. Ovo je doista pitanje koje je središnje, koje je izuzetno važno. Kada je riječ o zakonitim migracijama, trebamo promisliti to pitanje i to strastveno, ali i objektivno. Ja sam već spomenuo tri razloga, a to su demografija, zatim razbijanje krijumčarskog poslovanja i poboljšanje vještina. Jednostavno je. Možete tu dodati e, ideološke elemente i mene su neke države članice napadale zbog mojih pisanih odgovora, ali činjenice su upravo takve. Dakle, kako možemo inteligentnije e, djelovati u pogledu zakonitih migracija? Prvo vidjeti e, što funkcionira. Imamo pilot projekte, to je jedan prvi ali važan korak koji funkcionira, koji djeluje. Treba napraviti još puno više toga i treba iskoristiti i bolje iskoristiti te pilot projekte. Drugo, trebamo promisliti prijedlog o plavoj karti i vidjeti zašto to nije uspjelo. Vjerojatno je bilo previše preskriptivno, e, to je se nudilo kao rješenje koje će svima odgovarati, a nije tako ispalo. Dakle, trebamo to sagledati iz nove perspektive. I još je nešto povezano s time, a to su humanitarni koridori koji trebaju biti popraćeni e, obvezama preseljenja. Dakle, to je povezano sa zakonitim migracijama. To jest do jedne mjere bilo uspješno na jednom dijelu teritorija, ali sada je potrebno uložiti dodatne napore, otvoriti nove e, koridore u suradnji s partnerima. Hvala vam. Gospođo Incer, imate li dodatno pitanje? Imam. Ponovno ću postaviti pitanje na švedskom. Mislim da zapravo od vas nisam čula ništa novo, nikakav novi odgovor koji bi mi pokazao da ste da planirate nekakva nova alternativna rješenja e, da se nećete držati onoga što je već iskušeno. Vi ste u svojim odgovorima napisali da rješenje treba tražiti, da rješenja trebaju ići od dozdo prema, do, prema gore i da je tu važna uloga financiranja, europskog financiranja. Hoćete li podržati napor Europskog parlamenta e, da se doista osigura minimalna financijska potpora za migracije i za fond za migracije da se taj novac preusmjeri u lokalnim i regionalnim tijelima kako ona ne bi se uvijek morala obraćati nacionalnim vladama i tražiti novac. Pogotovo zato što su sada u državama članicama e, na vlasti e, određene vlade koje tome nisu sklone. Nisu sklone. Što se tiče borbe protiv rasizma, kako mislite podržati manjinske zajednice u Europi, pogotovo danas kada sve više jača e, ekstremna desnica. Imate minutu, gospodine Skinas, da biste odgovorili na ovo pitanje. Ovo je bilo jako puno pitanja, e, pokušat ću odgovoriti u minuti. Što se tiče fondova, ja sam e, prije dolaska ovamo vodio opsežne razgovore i kada je riječ o VFO fondovima o kojima se raspravlja, nisam dobio dojam da su, da, da, da su ljudi nezadovoljni, već sam dobio dojam da su svi zadovoljni količinom novca u fondovima. E, mislim da smo došli od, od 10 na 30 milijardi eura za te politike, dakle utrostručili smo zapravo novac. A vi sada tražite da dio tog novca bude posebno posvećen e, regionalnim lokalnim tijelima. Ja ne mogu to napraviti jer vi ste su zakonodavci, vi odlučujete zapravo, e, dakle, ako vi uvjerite vijeće da to učini, ja ću biti uz vas, ali imam osjećaj da se to treba odraditi na drugačiji način. Treba vidjeti kako možemo pristupiti toj regionalnoj razini e, brže i fleksibilnije. Što se tiče ostatka, nadam se da ću kasnije imati dodatnu minutu da odgovorim na vaša pitanja kada je riječ o kvaliteti i e, borbi protiv diskriminacije i manjinama. Hvala vam. E, eto, da, bilo je to puno pitanja za jednu minutu, ali moramo se držati rasporeda. Gospodin Brajer iz odbora Libe ima riječ u ime zelenih. Imate minutu. E, gospodine Skinas, politike kao što su zadržavanje komunikacijskih podataka i PNR su tu kako bi se snimala naša svakodnevna kretanja i privatne komunikacije. E, to se odnosi na sve nas. Građani osjećaju da ih se nadzire, da ih se gleda i više se zbog toga ne osjećaju slobodnima i ne bore se za svoja prava i pravedno društvo. E, Sud Europske unije je dva put e, presudio da politike u pogledu podataka koje se primjenjuju na građane koji nisu nikako povezani s kaznenim djelima jesu neproporcionalne politike. Prihvaćate li to Dakle, građani poštuju pravo, nisu povezani s kriminalom i ima, oni imaju pravo da se njihovo ponašanje ne snima. Hoćete li uvesti moratorij na takav masivni nadzor i na e, politike prikupljanja podataka koje se odnose na baš sve građane? Vi, dakle, odbacujete inicijativu vijeća da se e, osmisli novi prijedlog tih politika – a i neke države članice također žele da se snimaju e, prometni podaci, da se zadržavaju podaci o e, kretanju prometa. Imate dvije minute, gospodine Skinas. Gospodine Brajer, svjestan sam e, koliko su ta pitanja osjetljiva, dakle pitanje pohrane, zadržavanja podataka. Jer riječ je o velikoj skupini ljudi, to je jedno široko pitanje. I u velikoj mjeri se slažem s vama. Ja sam i na svojem prethodnom položaju naučio e, doista oprezno čitati i tumačiti i primjenjivati sudsku praksu e, Europskog suda. A u ovom slučaju sud je donio jednu presudu koju moramo ozbiljno razmotriti. Ne smijemo nikako improvizirati rješenja jer sada točno znamo e, koje je to granice postavio sud. Kada je riječ o tom području o zadržavanju podataka, mi ćemo i dalje u komisiji raditi na tome, uzevši u obzir odluke suda Europske unije. Ali postoji jako puno e, drugih sudskih slučajeva koji su u tijeku. Sa relevantnim službama sam razgovarao i znam zapravo da se čeka da svi ti sudski slučajevi budu prevedeni kraju e, prije nego što se donesu neke odluke. Što se tiče vašeg općeg pitanja, već sam nekoliko puta ponovio da je Europska unija doista globalni e, prvak kada je riječ o privatnosti i zaštiti podataka. Mi smo svojim građanima doista pružili najbolja, najsolidnija jamstva u tom području i postoji jedno načelo koje se mora primjenjivati u potpunosti, a to je pristanak, pristanak svakog pojedinca. Dakle, nećemo to načelo e, prekršiti u nekim dijelima politikama, a u drugima e, to prihvatiti. Dakle, mora postojati univerzalna primjena tog načela i to je i dio europskog načina života, barem za mene. Hvala vam. Gospodine Brajer, imate li drugo pitanje? Imate minutu. Hvala vam na odgovoru. Poštovanje sudskih odluka je jedno, ali potpuno je drugo imati političku odluku i odlučiti hoćete li primjenjivati te ideje i na nove načine prikupljanja podataka. I zato me zanima jeste li voljni prihvatiti kao jednu općenitu mjeru Dakle, da zapravo e, se ne pokriva ovom politikom čitavo pučanstvo. Isto tako, rekli ste da pravo na sigurnost treba biti izbalansirano s pravom na privatnost. Međutim, taj argument je valjan jer e, ne postoji nigdje u povelji zapisano to pravo na sigurnost. I kako ćete vi kao odvjetnik, kao pravnik poštovati pravo na, na privatnost ako niste dobro razumjeli e, Dakle, imate jako puno elemenata u portfelju, ali pravo na sigurnost je zapravo to kako ga vi tumačite nas zabrinjava. Gospodin Skinas, gospodin Skinas imate minutu za odgovor. Prvo, prvi dio vašeg pitanja. Najbolji način e, smirivanja vaših strahova ili rješavanja za, zabrinutosti. Ja ću surađivati sa gospođom Gabriel i povjerenikom Johansonom, ali ja trebam osigurati da kad e, digitalne službe, e, da ovaj zakon o digitalnim uslugama E, to je područje gospođe Gular. Moramo naći ravnotežu između politike sigurnosti i e, jamstava. To ne mora to biti antiteza. E, tu moraju svi dobiti. Naša sigurnosna politika mora biti temeljena na temeljnim pravima. Nemamo sigurnosti bez zajamčenih temeljnih prava. Tu ne trebamo imati nijakve ocjene učinka. Kad pripremamo politiku moramo osigurati to poštivanje temeljnih prava. Hvala vam lijepa na ovom odgovoru. A sada opet Dajem, sada ću predati e, opet predsjedavanje e, kolegi Aguilaru. Nikolas Fest ima jednu minutu za pitanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imate tri cilja. E, rodnu jednakost, borba protiv diskriminacije a treća je e, provedba globalnog pakta za migrante i izbjeglice. Nitko nije pojasnio kad je e, e, umro Karl Lagerfeld. On nije bio ni populist ni sudac. On je, on je kritizirao gospođu Merkel, rekao ne možemo E, uvesti dva milijuna muslimana, a istovremeno se e, tužiti na antisemitizam. Ne možemo e, istovremeno se boriti za ljudska prava, a diskriminirati LGBTI zajednicu. Kako ćete se boriti protiv svih oblika rasizma i diskriminacije? Gospodin Skinas ima riječ. Izvolite. Nisam siguran da vam mogu odgovoriti na sva ta pitanja, ali pokušat ću. Gospodine Fest, ne vidim, eh, vidim da je to ili ili. Jednostavno ne vidim. Neki ljudi bi željeli i sile nas da na taj način razmišljamo, međutim ja to neću učiniti i borit ću se protiv takvog razmišljanja. Ići ću i korak dalje. E, gledam ovaj drugi dio vječnice odupreće se, ću se napasti da me ljudi tjeraju da e, koristim taj argument. Oni upravo to žele e, postići. To je stupica koji, koju mi žele postaviti. I ili. Jedna Europa, to je mjesto za sve. I dom za sve. Evo, to je moj odgovor gospodinu Festu. Još jednu minutu imate kolega Fest. Gospodine Skijanas, e, Karl e, Lagerfeld bi bio bolji povjerenik na vašem mjestu. A nadam se da ćete biti jednako dobar e, modni dizajner, jer ovdje niste podobni, niste prikladni za ovo mjesto. Svakako možete odgovoriti na ovo gospodine Skin. Neće, neće biti potrebno da na ovo odgovorim. Idemo na sljedećeg govornika. To je gospođa Des Melbarde. Imate jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Gospodine Skinas, u prvom redu zahvaljujem na dobro strukturiranim odgovorima, kako pismenim, tako i usmenim. E, e, jedan kulturni aspekt vaših odgovornosti. Govorimo o načinu života ljudi ili zajednica. U, u diskursu kulturne politike ne možemo izbjeći koncept identiteta. Imate li e, politiku identiteta i kakva bi to politika bila? Bili ste kratki. Evo, gospodine Skinas, imate dvije minute za odgovor. Hvala vam lijepa na ovom pitanju, gospođo Melbarde. Tu ću odgovoriti na pitanje i gospodine Inčer, ali on nje više nema, nažalost. Ne, ne bih htio koristiti riječ identitet. Mm, radije koristim riječ zajednički smisao pripadanja ili pripadnosti jer taj termin pripadnost, zajednički osjećaj pripadnosti nam je ugodniji, prihvatljiviji jer on daje prostora svima. To je kontinent na kojem e, e, svi e, misle na sve. I uglavnom se radi o identitetu, vjeri ili nekim podjelama jedan od najviših e, e, e, uspjeha Europske unije je upravo to da smo mogli izgraditi jedan skup vrijednosti, jedan prostor u kojem se svi osjećaju ugodno ili većina ljudi se tu osjeća ugodno. Otvarati vrata politici identiteta ne bi, ne bi poboljšalo društvo sutrašnjice. Moramo biti uključivi, otporni, moramo e, imati kulturne instrumente, moramo imati zajednički e, osjećaj pripadnosti. Ne možemo imati osjećaj mi protiv drugih, a identitet ima tu konotaciju. Nju želim izbjeći. Gospođo Melbarte, imate nastavak ovog pitanja? Hvala. E, li mi riječ identitet ili ne? Jedna ključna riječ nedostaje u vašim odgovorima ili u vašim zadaćama. A mislim da je to važan koncept evropske povijesti i socijalne memorije. Na prethodnoj sesiji e, e, je u Strasburu Par, parlament je u svoju rezoluciju o e, danu sjećanja za bolju budućnost. E, kako, što ćete e, napraviti da se ta rezolucija, da ona zaista zaživi? Evo, imate minutu za odgovor. To pitanje nije, ne treba uputiti meni jer ja se neću baviti tim pitanjem povijesti, demokracije i vrijednosti. To je negdje između uh, uh, na području Dubravke Šuice uh, koja ima saslušanje u susjetnoj sobi upravo sada. Ona se bavi demokracijom i demografijom. A isto tako se time bavi Vera Jurova koja je potpredsjednica zadužena za vrijednosti. Evo, pa će biti pametnije da se ja, da ja ne zadirem u njihova područja. A sada imamo Elizabeth Vozenberg Verondi. E, želim vam puno sreće, gospodine Skinas Željela bih govoriti o izjavi Evropska unija Turska. E, to je tom od odnosu migracijski tokovi su smanjeni, to je bilo uspješni. A manje ljudi stradalo i gubilo živote na sredozemlju. Međutim, nedavno je došlo do promjene. E, deseci ljudi e, stižu iz Turske u Grčku Mm, Grčka koja je e, zemlja u prvoj liniji dolaska izbjeglica. E, Grčka e, ima tešku situaciju zbog toga. Turska je rekla da neće otvoriti nove puteve, da će surađivati sa Europom, ali to obećanje nije ispunjeno. Kakova je vaša ocjena zajedničke izjave EU-Turska. Ne bismo li mogli e, vršiti vrše pritiska na Tursku da se to promijeni? Izvolite, imate dvije minute. E, gospođo Vozenberg. Htio bih početi time da odgovorim na pitanje na sljedeći način. Moramo prihvatiti da već godinama je Turska prihvaćala i prihvatila i primila više od 3 milijuna izbjeglica iz Sirije. To je teret na leđima Turske, to treba priznati. E, I Jordan i Libanon e, su prihvatili neproporcionalni teret u prihvaćanju izbjeglica i azilanata, e, ranjivih ljudi. Točno je da je zajednička izjava Evropska unija Turska je davala do nedavno dobre rezultate. Do nedavna su tokovi e, migranata se smanjili za e, 90%. Eh, Evropska unija je također eh, bila jako veliko velikodušna u pomaganju Turske. Govorimo o šest milijardi eura koji su dodjeljeni Turskoj za pomoć tim očajnim ljudima. Također je točno da neki aspekti sporazuma eh, su ostali nekako visiti u zraku Također je točno da smo čuli ratoborni govor iz Turske. E, razvoj u Siriji je promijenio situaciju. Mislim da moramo revidirati sporazum, osvježiti ga, ako to mogu tako reći. Eh, mm, eh, povjerenik Avramopulos kao zajedno sa gospodinom Zehoferom je sada u Turskoj, a sutra će ići u Altenu. Eh, Turska mora shvatiti koju ulogu mora odigrati kao partner Europske unije u rješavanju ovog problema, jer taj problem trebamo rješavati zajedno grčke vlasti moraju također poduzeti određene mjere e, na području vraćanja. Na tome se radi. E, nadam se da ćemo svim tim mjerama moći riješiti odnos između e, Europe i Turske. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala gospodine Skinas na ovom odgovoru. Slažem se sa vašim izjavama, ali složit ćete se i vi sa mnom da je došlo do ogromnih promjena posljednjih mjeseci. Imamo novu vladu, oko u Grčkoj ona ima drugačiju migracijsku politiku. E, I reći ćemo, rekli ste da ćemo revidirati sporazum. Hoćemo li početi e, iznova? E, ili ga treba samo modificirati i malo poboljšati kako bi oba partnera ispoštovala svoje obveze. Izvolite. E, gospodine Skinas, to je vrlo dobro pitanje, gospođo Vozenberg. Ali odgovor je usko povezan sa sastankom gospodina Avramopolosa i Zehofera u Ateni. jedan e, član misije nije mogao doći u Atenu zbog napada u Parizu. Moramo o tome razgovarati sa turskom vladom. Neću ići pred rudo zaletavati se u izjavama Grčka, neće, e, nećemo je ostaviti na cjedilu Grčku u rješavanju e, migracijskih problema. Na sreću nova grčka vlada je sada usklađuje svoje akcije i mjere sa migracijskom politikom Evropske unije. U narednih nekoliko tjedana ćemo e, imati reviziju gledanja. Ići ćemo dalje od retorike i prijetnji, jer to nam ne pomaže. Gospođa Fabien Keller, imate jednu minutu. Gospodine e, budući povjereniče, e, smrtni požari na Lesbozu prošle nedelje, to nas je podsjetilo koliko je hitno da e, Europa ima zajednički sustav azila. Vi ste govorili o novom paktu o migracijama i azilu, za, o konsensusu. E, možete li nam reći više o tome? E, predstaviti nam konkretne akcije, naročito u azilskom paketu. Što će, koji novi pristup ćete usvojiti? Koje instrumente predviđate? u prvom redu koji kakav, će, kakav ćete imati vremenski raspored, kalendar toga. Izvolite. i. Hvala gospođo Keller na ovom pitanju. E, pokušat ću vam e, reći što više mogu na tom području. E, kako, složili smo se sa e, Johansonom da moramo razgovarati s parlamentom, ispitati e, teren prije no što formaliziramo prijedloge. Ovaj puta ne smijemo e, propustiti priliku. Moramo uspjeti. E, failure is not an option. Moramo uspjeti. Ja bih vam rekao ono što mislim osobno da će biti osnova ovog novog pakta. To sam već spomenuo i rekao gospođi Mecoli. Moramo to definirati u pet zakonodavnih tekstova. To mora ostati na stolu. Drugo, moramo se koncentrirati na dva teksta koji nadostaju Dublin, Dublin i postupci. Zašto? Naši su, sustavi azila su sagrađeni za drugačiju Europu. Kada e, smo imali azilante e, za vrijeme Grčke i portugalske diktature, taj problem je bio znatni manji. E, moramo prilagoditi propise vremenu u kojem živimo. Moramo također dovesti do odblokiranja nastupa onih zemalja koje blokiraju rješavanje ovog pitanja. Vraćanje i sporazumi o ponovnom prihvaćanju. Moramo revidirati e, Schengen. E, Unatarnja sloboda kretanja e, zavisi o zaštiti vanjskih granica. Mislim da sa svim ovim elementima možemo imati kritičnu masu za novi pristup. E, gospođa Keller ima još jednu minutu. Da, gospodine povjereniče, vi ste nas podsjetili na reviziju e, zakona o azilu. Već smo 2016. imali nove prijedloge komisije koji nisu riješile napetosti između država članica. E, mi smo mnogo radili na, na tom pitanje. Kalendar, vremenski raspored, kako ćete napredovati e, sa ovim e, dosijema? Odsutnost odluka hrani populizam. Dakle, moramo napredovati Hoćete li, na primjer, e, potaći e, vijeće da e, usvoji načelo kvalificirane većine, jer je to ključno na ovom području. Evo, imate lak je odgovor. Pitanje lako, imamo laki odgovor i težak odgovor. Kalendar, naša intencija nakon razgovora s vama vrlo brzo prije kraja godine da predstavimo e, jedan takozvani e, scoping paper, e, jedan dokument koji sadrži glavne probleme, glavne teme. A onda ćemo biti u stanju da sa novim zamahom krenemo u novu godinu i riješimo stvar. <laughs> Imate još vremena. A sada teži odgovor. E, kažete mi, trebamo li e, usvojiti odluku o kvalificiranoj većini? To je važno pitanje. Zašto? Već smo pokušali sa kvalificiranom većinom. Sjećate se kad smo ra e, radili e, re, lokalizaciji. Mislim da ćemo sa kvalificiranom većinom, da ćemo to riješiti. Međutim, e, ta kvalificirana većina je bila traumatična i ostavila je traumu. Primjena te kvalificirane većine je dovela do rana što učiniti? Tehnički da imamo kvalificiranu većinu, ali politički e, govoreći je moramo izbjegavati. Sada jedno minutno pitanje gospodina Kostasa Papadakisa. Izvolite, imate jednu minutu. Gospodin Sinas, Evropska politika u području migracije zapravo karakterizirana e, povratima. To je zapravo eufemizam svojevrstan jer e, stvaranje vojski isto tako i imperialističke intervencije, siromaštvo, zbog toga su napustili svoje zemlje i upravo zbog toga što se sada događa jest opasno. E, promijeniti koncept e, samih izbjeglica nova vlada e, promovira upravo ovo europsko gledište i kaže da će biti deset tisuća, na desetke tisuća izgona ove izbjeglice koje imaju i posttraumatski stresni poremećaj neće se smatrati izvjerom za međunarodna prava se time krše. Je li to ono što je zaštita europskog načina života? Što sa novim paktom za azil i migracije? Izvolite, imate riječ. Gospodine Papadakis, dajte mi priliku da E, dam odgovore na nešto što sam već i u početku kazao. E, svi prijedlozi koji pokušavaju interpretirati ovo kompleksno pitanje sa mnoštvo e, dakle, detalja, Doista sam uvjeren da to može biti produktivno. Međutim, nažalost, moramo zaključiti da Europa jest u središtu ovih migracijskih tokova i moramo sveobuhvatno pristupiti ovom pitanju. Moramo sva pitanja obuhvatiti kao cjelinu, dakle sve one koje želimo savladati i koje eventualno želimo odgoditi. Ako sam dobro shvatio, e, sve ono ukoliko idemo na područje azila, povrata, e, migracijskim tokovima i upravljanje migracijskim tokovima E, vi kažete da je to udarac našim vrijednostima. Ne mogu se složiti s vama. To bi zaista nam se obilo glavu kada bi Europa usvojila australski model. Oni koji žele australski način života žele isto tako i model upravljanja migracijama po australskom principu. Mi ovdje e, stvari rješavamo drugačije. Holistički pristup, pokušavamo sagledati sve parametri koji su na raspolaganju e, na temelju vladavine prava, sve države članice, e, poštuju Ženevsku konvenciju i ostale međunarodne konvencije, sve države članice poštuju isto tako i pravni ustroj u Europi, stoga ne vidim e, zbog e, čega treba isticati e, da je to krivo. Ne, definitivno nismo riješili sve probleme, ali vidim da postoji zajednički europski napor na temelju naših vrijednosti, a što ćemo i nastaviti u tom smjeru. Gospodine Papadakis, imate jednu minutu za dodatno pitanje. Nisam kazao da ono što sam kazao da se obija o glavu evropljanima, dakle to su europske vrijednosti. Govorim o kampu Morija i hotspotovi, te isto tako sporazum sa Turskom, e, ih zadržavaju na grčkim otocima i imali smo dramatičnu, eksplozivnu situaciju u Grčkoj deseci, stotine izbjeglice žive u nemogućim uvjetima, ne samo u kampu već i na drugim mjestima, a isto tako otežava život lokalnom stanovništvu ova situacija. Evropska unija i nacionalne vlade ističu da sporazum sa Turskom jest smanjio e, dolazak e, izbjeglica migranata. Što kažete na zatvaranje hotspotova isto tako prebacivanje na kopno i na prihvatne centre na kopnu, a kako bi se osigurala pretpostavka da će se vratiti u zemlje podrijetla i to na zakonit način. Odgovor na ovo pitanje, izvolite. Jedna minuta neće biti dovoljno da e, se Mm, osvrnem na sva pitanja koje je gospodin Papetak ispostavio. Imamo nekoliko e, uspješnih elemenata. Podcjenjujete europski način života, to je 700 tisuća spašenih života zahvaljujući nama e, bake sa Lesbosa, Papa je došao u Grčko, a isto tako i ono što možemo kazati kao evropsku vrijednost, to je sve što smo uspjeli ostvariti na području azila. 2015. i 2016. godine nismo imali ništa, ni infrastrukturu na grčkim otocima. Počeli smo od početka. Ako me pitate e, da li se slažem sa situacijom u kampu Memorija, ne Uopće me to ne zadovoljava. Dakle, postoji kao Grk, mogu kazati kao Europljanin, svakako ima prostora za poboljšanje, ali to je samo dio, eh, jedan parametar u cijelom sklopu parametra, a to je upravo zbog toga što imamo eh, kompleksnu jednadžbu i moramo razmišljati o načinu kako smo dospjeli do ovdje i kako ćemo eh, uspjeti savladati sve ovo. Evropska unija će učiniti sve kako se uspije u tome. Lukas Kohut, imate jednu minutu, izvolite. Gospodine kandidaca za neka imam kratko pitanje. E, vi ste zaduženi za koordiniranje, isto tako u području obrazovanja i koordinacije u obrazovanju kako e, gledate na obrazovanje odraslih u novom strateškom obrazovnom okviru, kako ćete osigurati da neformalno e, usvajanje znanja odraslih e, bude odvojen od formalnog obrazovnog sustava. Evo izvolite, imate dvije minute za odgovor. Hvala, gospodine Kohut, izuzetno važno pitanje koje na neki način e, upotpunjava sve one tematske cjeline koje je gospodin Vlans postavio. A ne vezujemo vještine u tržište rada kroz ove meke vještine kao integrativne elemente u osjetljivim zajednicama i takozvani upskilling. Vi sada postavljate pitanje o cjeloživotnom učenju i obrazovanju. To je nešto što je zapravo ključni prioritet e, u djelovanju jer era u kojoj su e, europljani moraju e, tražiti svoju karijeru, e, to je prošlost, dakle karijere jednom zauvijek vjerojatno je moja generacija bila posljednja koja se obrazovala za jednu, za jedno područje, kako bismo upravo popratili ovo sa cijeloživotnim učenjem, moramo imati čitav niz instrumenta koji se tiče isto tako i akta vještinama, ali isto tako i sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju, e, dakle na strani koje pokriva koji se Gabriel, a to su one instrumenti, to je Erasmus+, Plus, ali jednako tako i Europski socijalni fond plus. To moramo potpuno jasno pomagati državnim članicama u identificiranju posebnih e, potreba za cjeloživotnim učenjem. Jer postoji još jedna druga tendencija da stvaramo programe u Brislu na način da želimo odgovoriti na, kako bih to rekao, na organizacijskom logikom, dakle e, upravljanje projektima koji su jednostavni, koji se lako mogu i popratiti financijskim sredstvima i onda shvaćamo da to zapravo ne pokriva one potrebe u državom članicama. Stoga zagovaram da moramo započeti od moramo otići u države članice, vidjeti potrebe i onda to uskladiti sa politikama koje će doći od Europske unije. Izvolite, imate minutu za dodatno pitanje, gospodine Kohut. Mikrofon molimo da uključite. Spomenuli ste da ćete raditi na tome na pristupačnosti eh, svih slojeva društva, a prema upoznavanja prije svega kada je o manjinama i osobama s invaliditetima. Ja zaista držim palčeve da uspijete u tome. Kako ćete podupriti države članice, a isto tako kad je riječ o rodinom dopistu? Izvolite, gospodin Skinas. Mislim da ste pravu kada diagnosticirate situaciju, neće to biti jednostavno, slažem se s vama, isto tako i kada je riječ o nediskriminaciji, zapravo je riječ o tome da smo jednoglasni u tome i to nam neće pomoći. E, nediskriminacija direktive kao horizontalni instrument o nediskriminaciji Naravno, ponosan sam što sam glasovao kao zastupnik još 2008. E, za ovu direktivu zbog tome što je EPP bio protiv toga. Ja sam tada kršio dogovor unutar e, kluba, ali sam ponosan da sam glasovao e, za ovu direktivu o nediskriminaciji. Ona je zapela, ništa se nije dogodilo od tada i drago mi je što mogu vidjeti da finsko predsjedništvo organizirao još jedan poticaj za deblokadom e, dakle, e, i sama e, sastanak EPS-a koji će upravo e, omogućiti možda deblokadu ovog spisa, a i to bi ujedno bilo i konkretan odgovor na sve ono što ste vi identificirali. Evo još jednom predajem riječ gospođi supredsjednici, gospođi Ferhajn za sva ona pitanja koja će uslijediti. Hvala lijepa. Nekoliko zadnjih pitanja. Prvi u tom trećem bloku je Ron Lenners, EPP-a i odbora Libe. Hvala, gospođo predsjednice. Oprostite, predsjednica Chairwoman, ispričavam se. Počet ću iz početka. Hvala vam, gospođo predsjednice. S obzirom da možemo utvrditi da su brojke smanjene dolazaka, ali jasno je da još nismo kao Europska unija spremni za sljedeću krizu a mi smo ovdje u ovom domu kazali, vi ste večeras istaknuli da pravi pristup migracije je sveobuhvatan pristup, kontrola na granicama, te isto tako ravnopravan pristup, odobrenju azila, prihvat i tako dalje. Ali ono što nedostaje povrat, ako vidimo samo jedna trećina onih koji nemaju potrebu za međunarodnom zaštitom se vraća u svoje zemlje podrijetla, to drugim riječima znači da dvije trećine ignoriraju sama pravila koje mi vodimo, a to je nešto što zapravo e, na neki način e, smeta u javnoj potpori, a kad je riječ e, o prihvatu izbjeglice. Sve se ovo može učiniti zapravo sa suradnjom sa trećim zemljama, ali tragičnost je u tome da nismo bili ni u tome uspješni. Stoga moje pitanje, nas. Što biste vi e, učinili da se pospješi ova suradnja sa trećim zemljama i koje konkretne korake želite poduzeti u tom pogledu? Hvala vam lijepo. Gospodine, izvolite. Gospodine, hvala vam na pitanju. Vi doista e, ste obuhvatili onaj novi element koji želimo unijeti u pakti, koji e, želimo deblokirati situaciju, dakle nova, svježa e, krv je novi, dinamični početak u svom manatnom dopisu upravo to je zapisano. Jedan od prioriteta će upravo biti da zajedno sa Jutom Jupilajnom E, Kandidatkim za i za međunarodne odnose i partnerstva da vrlo e, rano u početku našeg mandata započnemo jedan novi val sporazuma o povratu, a isto tako i sa zemljama u tranzitu, i zemljama podrijetla. Ovo nam je potrebno ne samo zato što, naravno, ne možemo se praviti da se to ne događa, da to ima upravo utjecaj na E, našu migracijsku politiku, to nam je potrebno e, kao jedan novi sporazum o partnerstvu sa tim zemljama, kao jedna svojevrsna win-win situacija. Bilo bi zapravo e, loše da se ovi sporazumi o ponovnom prihvatu izgrađuju na nekoj migracijskoj realnosti. Imamo toliko toga da pomognemo tim zemljama, stoga moram kazati da bismo morali biti dovoljno inteligentni i mislim da to jesmo uz svu skromnost kada to kažem, e, kako bismo ove nove sporazume sa trećim zemljama e, učinili takvima da imaju smisla i za nas i za njih, a ne samo za nas. I sada imamo u našim instrumentima rič i vize, dakle, e, mekane mogućnosti isto tako i stipendije, E, suradnja na području obrazovanja, što sve skupa može dovesti do sklapanja sporazuma. Bez tih sporazuma nemojte očekivati, gospodine Lenarse, da će se dogoditi nešto pozitivno u povratima. To se mora učiniti i to će biti dijelom novog pakta, u to sam uvjeren. Hvala lijepa. Gospodin Lenars, imate li dodatno pitanje? Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. U cijelosti se slažem s onim dijelom kada govorite o punom povratu, ali isto tako kad je e, zamišljeno započinje sklapanje sporazuma sa zemljama migracije i e, porijekla s e, potporu koju će dobiti u pet godina od visokog predstavnika i ministara vanjskih poslova iz država članica. Nadamo se da će biti učinkovitiji nego što je to bilo u prošlih pet godina. Što se tiče partnerstava i ovih e, dobitnih partnerstava, ne mogu se e, postići, a to ne kažem jer sam samo ušao u brak ove godine, ne. Kako vidite ulogu ovih fondova i kako vidite e, ulogu fonda AMIF u postizanju upravo ovih sporazuma u suradnji, a kada je riječ o zemljama o tranzitu i zemljama porijekla. Vrlo kratko ovoj minuti koja mi stoji na raspolaganju. Upravo ste kada kažete, ističete da to mora biti jedan svježi novi početak i isto tako kada kažete da to e, mora biti e, mm, uz pomoć svega onoga što nam stoji na raspolaganju. Što se tiče resursa, mislim da doći ću i do tog sredstva, ali osim e, financijskih sredstava treba nam puno drugo koje što možemo iskoristiti u u više strukom pogledu vize, trgovina, suradnja, investicije, obrazovanje. Što se tiče financija, e, kada ste spomenuli AMEF, ne smijemo zaboraviti da je moj i sa ovim neizgovorljivom kraticom NCC, tako nešto, aj, da. Uopće nisam u mogućnosti to izgovoriti ispravno, u žargonu e, MFF-a to ili za pomoć. A to je suzbijanje izvora, na izvoru i svih, dakle sve ono što je povezano sa upravljanjem granicama, to možemo doista iskoristiti u višestrukom pogledu. Hvala lijepa. Gospodin Kizil Jurek e, iz odbora kulturu u ime GUE. Izvolite. Gospodin za razliku od e, pristoga, ja vjerujem da ne postoji jedan jedinstveni europski način života, ali politička načela koje zapravo štite ljudsko dostojanstvo i pluralizam, nediskriminaciju, solidarnost i ravnopravnost. I doista živimo u razdoblju kada je kulturni rasizam raste i u Europskoj uniji što kanite učiniti da se suočite sa Eh, ovim kulturnim rasizmom. Gospodin Sinas, u vašim pisanim odgovorima vi ste kazali da europska kultura je eh, zapravo poštovana i moramo je zaštititi a govorili ste isto tako o eh, europskoj kulturi kao takvoj. Koja europska kultura, od čega je treba štititi europsku kulturu? Doista vjerujete da je europska kultura superiorna? I treće pitanje, vi ste da ne volite sve ono što na izam završava e, feminizam, isto završava na izam. Mislite da ne, vam nije drag ni feminizam? Gospodin Sinas, izvolite, dvije minute. Dozvolite da počnem sljedeću feminizam. E, rodna ravnopravnost, to je isto, a da izbjegnemo upravo izam i to smo onda riješili, gospodin Kizljurek. Pređemo na druga Postavljam pitanje. Nisam siguran što mislite pod kulturnim rasizmom, što e, podrazumijete pod time. Pokušavam sagledati što bi opće opravdavalo korištenje ovakvog e, pojma u Europskom parlamentu. Gdje se nalazi kulturni? To je prevođenje 23 jezika e, ljudi svih porijekla, etničkih, lingvističkih i ostalih koji su izravno izabrani od građana Europe gdje je taj kulturni rasizam o kojem govorite? Ja vidim kulturnu raznolikost, bogatstvo, ponos, kada, eto, slušam vas, gospodin Izvini, gospodin Magita, gdje je taj kulturni rasizam? Nikada moj život se nije zbivao kroz takav koncept i kada pogledam naše instrumente, programe i Kreativne Evropa, Erasmus Plus i kada sagledam sve ovo, jedino precizno je upravo suprotno onoga što e, vi govorite za što nas optužujete. Mi e, dozvoljavamo ljudima da prelaze granice, da e, se obučavaju, da studiraju, da proučavaju druge kulture, a gdje je onda lociran taj kulturni rasizam? Bilo bi doista zanimljivo pogledati gdje se nalazi postoji strah od e, kulturne dominacije, e, ja taj strah ne mogu podijeliti jer mislim da je naša snaga kao što ste i sam pitanju postavili je upravo raznolikost vrijednosti jezika, načina na koji živimo. I kada kažem da je evropska kultura zapravo da nam zavide na njoj i u Kini imaju potrebu ići u Louvre, želite e, vidjeti Partenon, želite vidjeti naše kulturno nasljeđe. To je ono kad kažem ne mislim pri tome na isključivanje e, apsolutno ste me krivo razumjeli ako želite implementirati ovakav mentalitet u mom shvaćanju ja doista nisam takav hvala Hvala. Povjereniče, gospodin Jurek, imate li pod pitanje? Na grčkom ću postaviti, možda ćemo se tako bolje razumjeti. Kulturni rasizam je fraza koja postoje u svim državama članicama. U Grčkoj to je politički rasizam, u Njemačkom postoji isto takav pojam E, izuzetno je važno da to uočimo, jer ono što e, ide upravo protiv raznolikosti. Naravno, želimo biti jedinstveni u raznolikosti, ali čuli ste da multikulturalizam nije uspio u Europi. Gospođa Merkel je e, to kazala i kazala je da multikulturalizam nije doživio uspjeh i zbog toga je izuzetno važno da podopremo multikulturalizam. Što ćete vi učiniti da bismo imali upravo funkcionirajući multikulturalizam? Gospodin Skinas, izvolite, imate jednu minutu. Ne postoji bolji dokaz multikulturalizma i njegovog uspjeha ako imate eh, zastupnika s Cipra koji je turski Cipriota, a isto tako i mm, Grk, potpredsjednik koji govore grčkim jezikom, nema boljeg dokaze. Pogledajte i drugdje, naći ćete e, kulturni rasizam, politički rasizam, ali mi u Europi činimo stvari potpuno drugačije. Thank you very much. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospođa Holmes-Kinel, jesam dobro izgovorila? Minute, please. Hvala vam. Kao članica odbora MPL imam pitanje o mladima. Današnja generacija mladih je izuzetno kvalificirana, ali i dalje u EU imamo visoku stopu nezaposlenosti mladih. Prekarni poslovi, privremeni ugovori, sve je to u porastu. 43% mladih ljudi između 15 i 24 godine je nezaposleno. To je ogroman broj ljudi koji ne mogu dobiti ugovore na stalno, već rade povremeno, odrađuju gaže, što znači da se ne poštuju radnička prava i pravila i mladi ljudi jednostavno moraju prihvatiti e, nesigurne uvjete rada, nemaju izbora. Kako vi mislite poboljšati život mladih radnika i omogućiti im pristup poštenom poslu, a istovremeno im pružiti i socijalnu, dobru socijalnu zaštitu. Dakle, ne treba fokus staviti samo na e, osposobljavanje, E, na te politike. Možda bi trebalo i uvesti dodatne e, prilagodbe, jer ima puno mladih koji su prekvalificirani za poslove koje obavljaju. Hvala vam. Postavljate svakako prava pitanja i tu e, riječ je o jednom europskom paradoksu. nikada u povijesti nije bilo toliko e, zaposlenih ljudi. Imamo rekordno visoku zaposlenost u Europi. Ali paradoks je sljedeći. Sve je više ljudi zaposleno, ali istovremeno se suočavamo sa e, poteškoćama u smislu pristupa tržištu rada, sa prekarnim radnim uvjetima, sa nesigurnošću. I sve su to pravi problemi koji, e, su, koji pogađaju Europu. Međutim, bilo bi po meni pogrešno da e, Brisel ponudi jedno jedino rješenje koje bi e, bilo lijek za sve probleme na tržištu rada. Imamo europski semestar i druge instrumente i svake godine se trudimo, pokušavamo doista svakoj državi članici e, reći što mi mislimo kako treba poboljšati e, politike. Dakle, mi izdajemo preporuke e, za svaku pojedinačnu zemlju o mladima, o jednakim uvjetima, o zdravlju. I taj rad na europskom semestru se mora nastaviti, ali paralelno treba iskoristiti i druge instrumente, primjerice Europski socijalni fond, i poboljšati uključenost, jer oko 25% financijskih sredstava je upravo posvećeno toj temi. A kada je riječ o mladima, rješenje je primjerice Erasmus, Erasmus+, strukovno osposobljavanje. Tu su zapravo mogućnosti, tu leže mogućnosti. Dakle, Erasmus Plus se može iskoristiti kako bi se riješio ovaj problem. Izvolite, gospođo Holmes-Ginel, imate minutu za dodatno pitanje. Zanimaju me radni uvjeti za pripravnike, pogotovo kada je riječ o njihovim plaćama. To je nešto što nas sada zabrinjava, jer je Europska komisija spremna e, riješiti to pitanje. Sada imamo jedan okvir koji je uspostavljen, ali on i dalje ne pruža E, ravnopravne uvjete za pripravnike? Treba li postojati za njih pisani ugovor? E, treba li im povisiti plaće? I isto tako osvrnula bih se na naslov vašeg portfelja, o tome se večeras već puno govorilo. Neki su tražili da se naslov promijeni, ali ja imam drugačiji prijedlog. Vaš naslov vašeg portfelja treba odražavati ideju Europe i društva koju čine kohezija, solidarnost. Dakle, naslov bi trebao više ići prema spomenu multikulturalizma i europskih vrijednosti. I mislim da trebate odustati od naslova koji, koji sada imate. Gospodin Skinas, hvala. Što se tiče drugog e, dijela vašeg pitanja, ja se slažem sa onime što ste rekli. I evo, večer smo već dva sata potrošili. E, ja sam već dva sata objašnjavao svoj posao i ono što želim postići. Što se tiče pripravnika, u pravu ste, e, kad je riječ o pripravništvu, sada se polako budi svijest i to, to nije samo prilika za mlade ljude da dođu do posla, jer e, često su suočeni s nesigurnim uvjetima, što zapravo dovodi u pitanje poantu pripravništva. Pripravništvo ima smisla e, jedino ako je ako se provodi na ograničeno vrijeme s jasnim uvjetima, da se točno znaju koje se vještine žele postići, što se želi naučiti. I naravno da je pitanje plaće važno. Ako svi ti uvjeti nisu ispunjeni, onda pripravnici zapravo ne ispunjavaju u svrhu i komisija se tu popravila, ali mi ćemo i dalje raditi na tom pitanju sa povjerenikom Šmitom. Hvala. Sljedeći, sljedeća govornica je gospođa Dijana Riba i Giner iz odbora Kult u ime Zelenih. Dobra večer. Sloboda umjetničkog izražavanja je ozbiljno patilo u proteklih nekoliko godina. Bilo je tu puno slučajeva zatvaranja umjetnika koji su izražavali svoje slobodno mišljenje i koji su ostvarivali svoje pravo slobodnog govora. Sve je više takvih slučajeva u Europi. Kultura je važna za e, dijalog, za izgradnju e, inkluzivnih društava koja nisu rasistička. Ali suočeni smo sa cenzurom, s represijom i to zapravo pogađa pogotovo ranjive skupine, dakle žene, etničke skupine, lgBT i skupinu i tako dalje. I skupine koje e, su kritične prema sustavu, primjerice nevladine udruge, e, se sve više suočavaju sa pritiskom. Dakle, zanima me koje mjere ćete donijeti kako biste poboljšali položaj kulture i osigurali slobodu kulture. Jer kultura je alat koji okuplja ljude. Imate dvije minute, gospodine Skinas. Gospođo Riva Hiner, sve države članice Europske unije su demokracije i one su potpisale, potpisnice su povelje temeljnih prava. Povelje o temeljnim pravima. Što se mene tiče, ja kao i pojedinac i kao kandidat za povjerenika ne mogu uopće zamisliti da se e, kulturni izričaj na bilo koji način disciplinira to jednostavno nije dio mojeg vrijednostnog sustava. E, kulturni izričaj e, je podrazumijeva slobodu izražavanja. To je jedan kreativni napor i sve je to zapravo e, dio one priče toga što je Europa, što je europljanin i na tome nam često druge zemlje zavide. Vi ste vjerojatno mislili na neke konkretne primjere. Nisam, nisam siguran na, eh, na što ste točno mislili. Ali ako primjerice sudac eh, nekog pojedinca osudi zbog njegovog kulturnog izričaja, zbog eh, toga, mislim da da to ima veze sa neovišnošću pravosuđa i a niti ja niti Europska unija nemamo, ne možemo se uplitati u pravosudna pitanja i reći što je prihvatljivo, što nije prihvatljivo. To jednostavno nije dio naše, e, naš, naše regulatorne strukture. Ali sa gospođom Gabriel, Gabriel i našim službama ja ću vrlo rado e, analizirati konkretne slučajeve, konkretna pitanja, sve ono što se pojavlja, što potpada pod našu nadležnost jer naravno da, da, nas zanima, zanima nas što se događa i možemo li nekako pomoći. Gospođo Riba i Hiner, imate li dodatno pitanje? Da, mogu evo navesti i konkretan primjer. Nekoliko nevladinih udruga reklo je da vlade donose mjere za borbu protiv terorizma, ali zapravo se te mjere koriste za vršenje pritiska na sve one skupine koje sam spomenula. Primjerice, jedan španjolski pjevač, njemu su prijetili kaznom zatvora e, zbog stihova u njegovim pjesmama. Imamo i sličan slučaj u Belgiji. Europska komisija kaže da e, uhidbeni nalog protiv tog pjevača nije valjan. Dakle, takvi slučajevi postoje i to utječe na naše demokratske standarde. Kako se možemo pobrinuti da, da je u Europi doista zaštićena sloboda izražavanja i da nitko zbog toga e, ne, ulaz, ne završi u zatvoru zbog svojeg umjetničkog izričaja. Gospodine Skinas, ponovit ću ono što sam rekao, za mene sloboda izraživanja, sloboda izražavanja, sloboda umjetničkog e, izračaja, sloboda stvaranja, to je e, fundamentalno E, nije mi poznat slučaj koji ste spomenuli, ali čini se da to ima veze sa nacionalnim pravosudnim sustavom i procjenom nacionalnog sustava. Ali nisam upoznat s tom konkretnom situacijom. Ja sam kao europski dužnosnik e, od uvijek za načelo da treba e, imati razdiobu vlasti u Europi. Jer to nas definira i mi smo to osmislili i to se proširilo diljem svijeta. Dakle, mm, tu bih se zaustavio jer ne mogu se referirati na neki slučaj s kojim nisam upoznat. E, ne mogu o tome više govoriti. I mislim da je tu riječ o neovisnosti sudstva u jednoj država članica. Hvala, gospođa Banting iz odbora za kulturu ima riječ u ime e, kluba Renew Europe. Gospodine Skinas, hvala vam na odgovorima. Drago mi je što ste tako snažno potvrdili da ste predani raznolikosti u Europi. Ja sam liberal i ne želim promicati agresivnu politiku identiteta. Ali kao i drugi, ja cijenim talijansku, grčku, njemačku i čak britansku kulturu. I ne želim da itko izvan E, Europske unije ima razloga pomisliti da bilo tko od nas inzistira na samo jednom jedinstvenom e, europskom načinu života. Prvo pitanje se odnosi na praktične elemente vašeg položaja. Vi ste zaduženi za prekogranično učenje, cjeloživotno učenje, spomenuli ste nekoliko puta Erasmus+. Kako ćete surađivati s drugim povjerenicima i pobrinuti se da e, se promiču da se promiče europska kulturna raznolikost, a i e, inovacije, inova, vještine u pogledu inovacija, digitalizacije i tako dalje. Imate dvije minute. Hvala. Što se tiče prvog dijela pitanja, do sada ste već razumjeli, e, ne moram ponavljati da se tu slažem s vama. Što se tiče drugog dijela pitanja, dakle, koje su to granice mojih odgovornosti i kako ću se pozicionirati? Podijelit ću s vama jedno iskustvo. Kada sam se pripremao za, ovu, za ovaj sastanak, za ovo saslušanje, i službe komisije su me e, brifirale, dali su mi izvješće o vještinama, o obrazovanju, o kulturi, o digitalizaciji. Bilo nas je 55 u prostoriji za stolom. Ja sam pitao zašto nas je toliko. I dobio sam i dobar odgovor zato što je u povijesti se to radilo tako, onda je ta osoba prešla u drugi odjel, pa se nešto treće dogodilo. Eto, koristim, zašto sam naveo taj primjer? Predsjednica von der Leyen je smatrala da je potreban podpredsjednik koji će biti politički odgovoran vama i njoj za objedinjavanje dodane vrijednosti koja dolazi iz svih tih raznih organizacijskih struktura, instrumenata. Ja sam za taj posao i zato sam i uzbuđen. Nisam sretan zbog te fragmentacije, nisam sretan što me mora izvijestiti 50 ljudi i nije mi drago što teme poput cjeloživotnog učenja, nezaposlenosti mladih, vještina, da, da su sve te, sve te teme raštrkane u komisiji. Dakle, moja je uloga e, i uloga povjerenika za, posl, za radna mjesta, za kulturu, obrazovanje, i mlade. Dakle, svi mi i povjerenik za jednakost i povjerenik za zdravlje, svi mi trebamo sve te e, teme objediniti pod isti krov i onda vama obja ću doći ovdje i objasniti jesam li uspio ili nisam. Ali E, imat ćete priliku, dakle, e, čuti sve to. Hvala. Gospođo Banting, imate li dodatno pitanje? Pa sada se vraćamo na, ponovno na vašu titulu. Vi ste se pripremili za ovaj sastanak, raspravljali ste sa gospođom von der Leyen, znali ste kakva će vas pitanja dočekati, ali i s lijeve i s desne strane iz e, oba odbora ste čuli zašto su zastupnici zabrinuti. Vi ste nas uvjerili da ćete e, postupati kako treba, ali titula je loša, naslov portfelja je loš i molim da ne budete defenzivni i arogantni, već da sa Ursulom von der Leyen e, raspravite da se naslov promijeni. Primjerice zaštita europske solidarnosti ili tako nešto. Dakle, nešto naslov, ovaj naslov koji je izazvao zabrinutost među zastupnicima parlamenta, onda će se građani sigurno biti zabrinuti. Dakle, nemojte biti arogantni. Možete li obećati da ćete barem pola sata o tome razgovarati s Ursulom von der Leyen? Hvala vam, gospođo Banting. Gospodine Skinas, imate minutu. Želite li odgovoriti? Prvo, eh, želim reći da sam doista počašćen što ste na mojoj strani. To je već samo po sebi veliko postignuće. Drugo, kao što sam rekao Sofi Inveld, Interveld, kako je sada stanje? Mislim da nisam bio arogantan, ako jesam, ispričavam se, ali ponavljam, ovo treba sagledati u kontekstu onoga što je opisala i objasnila predsjednica komisije, vi ste za nju glasovali i ona je odgovorila na vaše zabrinutosti u svojem govoru. Dakle, ja doista u potpunosti poštujem sve argumente u ovoj raspravi. I imao sam već priliku reći da ja gledam na ovo iz pozitivne perspektive. Ne želim da to ekstremisti instrumentaliziraju i mogu vas e, uvjeriti da ću se time baviti na pozitivan način. Dakle, predsjednica komisije vam je već rekla da smo raspravljali, da se u Europi prvo raspravlja i onda se e, postigne sporazum. Mi smo raspravljali i dogovorili smo se. Sporazum je postignut, to je moj odgovor. Hvala vam. Posljednje pitanje u ovoj rundi dolazi od Izabel Benđumea Benđumea iz odbora Kult u ime EPP-a. Hvala vam. Hvala vam e, i hvala kandidatu za povjerenika. Sada smo već došli do kraja rasprave, a čuli smo puno o ambicioznom programu za obrazovanje o poboljšanju pristupa obrazovanju, o tome da ne želimo da djeca više napuštaju e, sustav školovanja, da imamo pojedince koji su stariji od 50, koji teško pristupaju tržištu rada, govorili smo o izazovima strukovnog obrazovanja, a govorili smo i o zaštiti europskog načina života i europskih vrijednosti. Očito je da se svi zalažemo za iste stvari. Slobodu, vladavinu prava, i prilike u Europi. Dakle, to je ono što mi branimo. A prilike u Europi stvaraju poslovni ljudi, oni koji e, osnivaju poduzeća. Dakle, kada govorite o obrazovanju, voljela bih da isto tako spomenete i poduzetništvo. Kako poticati poduzetnike, e, kako, kako, bi, kako bismo imali više poduzetnika i stvorili nove poslovne prilike za naše građane. Hvala vam, gospođo Benhumea. Često kažemo e, da se puno trudimo kako bismo na područjima kulture, obrazovanja, e, nećemo imati jedinstveno tržište za obrazovanje i to nam ne treba jer države članice već su same nadležne e, za to područje. mi zapravo pomažemo e, osposobiti mlade ljude e, i radnike i zaposlenike, poslovne ljude i zato što želimo smanjiti taj nesklad e, vještina. Znamo da smo suočeni s manjkom kvalificiranih radnika. Sa, imamo malo radnika koji imaju vještine i imamo puno e, radnika koji ne mogu pratiti najnoviji e, razvoj. Dakle, želimo i njih obuhvatiti. I slažem se s vama, ako pomognemo, pomognemo radnicima, pomoći ćemo i ekonomiji. Dakle, ne radimo to samo za sebe. To će imati direktan utjecaj na stvaranje radnih mjesta, na gospodarski rast i na stvaranje e, većeg bogatstva za sve. kada je riječ o poduzetništvu i fokusu na e, poslovnu dimenziju, to može doći iz, to može doći iz Brisela. Mi možemo e, to učiniti i pobrinuti se da doista ljudi budu kvalificirani, da znaju jezike, da steknu vještine za, osnivanje poduzeća. Imamo Junkerov plan, imamo horizon obzor 2020. I mislim da smo se pobrinuli e, zahvaljujući tome da za poduzetništvo. Hvala. Gospođo Benčumeja, imate e, priliku za postavljanje dodatnog pitanja. Hvala vam na odgovoru. Ja smatram da se možete roditi kao poslovni čovjek ili poslovna žena, ali možete i stvoriti poslovnog muškarca ili poslovnu ženu. To ne treba nametati, ali Europa treba biti ambiciozna jer želimo stvarati prilike, želimo stvarati nova radna mjesta, želimo da građani plaćaju poreze i da novac ide u sustav e, socijalne skrbi. Dakle, zato ću ponoviti pitanje, jer zapravo E, pismo predsjednice komisije nije obradilo tu temu. Dakle, postoji li doista volja da kada se govori o obrazovanju, onda potaknemo u djeci e, motivaciju i želju da jednog dana postanu poslovni ljudi kad odrastu. Pa to nije u mojem e, mandatnom pismu, to konkretno što ste vi rekli. To možda nije u našim alatima, instrumentima i fondovima kao nekakav zaseban cilj, ali kao što sam pokušao objasniti, mi imamo jedan širok raspon instrumenata koji nam omogućavaju da točno odredimo koje vještine nedostaju, gdje je taj manjak vještina i da na taj način ljudi saznaju o kojim vještinama je riječ, te ih na taj način motiviramo. Dakle, ako neki student želi postati poslovni čovjek, mi mu možemo reći i uputiti ga u određenom smjeru, ali ne možemo nametati ništa, ne možemo nametati e, ciljeve. Već sve treba temeljiti na suradnji i na tome treba raditi s državama članicama. Round of ovo završava drugu rundu, drugi krug pitanja i odgovora. Predam riječ e, su e, Aguilaru, Lopez Aguilaru. Imali smo 25 blokova e, pitanja, malo smo prešli naše zadano vrijeme, ali sada se bližimo kraju ove zajedničke sesije. Prije završetka Evo dajemo riječ gospodinu Skinasu za završnu riječ u ovoj zajedničkoj sjednici. Imate e, pet minuta. Hvala predsjedniče, vrlo je kasno. <laughs> Hvala vam svima na ovoj bogatoj i širokoj raspravi. Ona mi je jasno pokazala jednu stvar. Nema sumnje o jednoj stvari koju sam ovdje vidio. Visoku razinu predanosti i angažmana na područjima vaših odbora. Druga stvar, prije što ono zatražim vaše povjerenje, e, da uzmete u obzir da e, zadatak koji mi je povjeren jeste zadatak koji nikada prije nije postojao. To je novo područje, a, a pitanje je zašto je to novo potrebno, zašto je to potrebno u, novom, u ovoj novoj komisiji koju sada sastavlja nova predsjednica komisije. Nadao sam se da ću vam to moći objasniti. Iako je to novi zadatak, e, problemi su stari. Oni su duboko ukorijenjeni u razvoju našeg društva tijekom vremena. To je dovelo do određeni, e, određene strukture i fragmentiranja silosa povjerenici koji će raditi sa mnom mm, e, moraju napredovati u, na ovom području da isporuče ono što smo vam obećali u srpnju. Mm, ali moramo sve to ujediniti u neku vrstu jedinstvenog diskursa, dobrih praksi, vještina, raznolikosti, uključivosti naših vrijednosti, našeg bogatstva, što će e, izgraditi i učvrstiti našu otpornost i e, toleranciju, toleranciju u društvu. Nadam se da ćete, to, da ćete shvatiti moju, moj skromni doprinos e, ovoj izgradnji. Nadam se da ćemo zajedno uspjeti u tom zadatku u sljedećih pet godina. Hvala vam. Htio bih vam e, čestititi e, gospodine Skinas Zahvaljujem svim članovima i članicama koje su ostali tako dugo ovdje u ovoj sali. Na kraju bih rekao e, da smo ovdje sjedili već tri sata. E, imate vrlo zahtjevan portfelj, e, pun primjedbi i kritika. I postoji evropski način života. Ali ali ovako kasno raditi nije u skladu s našim načinom života. Da, e, e, e, postoje način života, ali ništa nije obvazesno. Mi smo otvoreni, uključivi. Mi želimo prigrliti raznolikost, razvijati raznolikost. Zahvaljujemo svim e, zastupnicima i zastupnicama koji su ostali ovdje. A na kraju e, da e, bih rekao da ćemo se nas dva su predsjednika i koordinatori sastati kako bismo ocijenili rezultat ovih rasprava. Eh, zahvaljujemo vam gospodine Skinas i želimo vam sreću. Hvala. Ja se također zahvaljujem gospodinu Skinasu. Eh, kao što smo očekivali, bila je to zanimljiva rasprava. Eh, zahvaljujemo vam na vašim odgovorima. Odgovorili ste na sva pitanja. Zahvaljujem i članovima koji su postavljali pitanja. Jeste i vi dio te zanimljive rasprave. Zahvaljujem su predsjedatelju gospodinu Lopezu Aquilaru. Vrlo smo dobro surađivali. Zahvaljujemo i službama koje su organizirale ovaj sastanak. Naša sljedeća zadaća će biti da a, a, ocijenimo ovo što smo čuli večeras. E, molim vas da e, budete ovdje 15 e, do 10, da budete ovdje zajedno sa koordinatorima iz Libe i Kult. E, u ASP 1G3 budite u sali ASB 1G3. Molim tišinu. Samo još minutu pašnje. Nismo još završili. Koordinatori će se sastati u 15 do 10 u ASP 1G3. E, e, Koordinatori Libea i Kulta, molim vas budite tamo na vrijeme. E, odbor EMPL kao pridrženi odbor će biti tamo prisutan s jednim predstavnikom, a to je predsjednik e, tog odbora. G3, 1G3, ASP 1G3. Hello. I just forgot to say thank you Zaboravila sam zahvaliti prevoditeljima. Zadatak nije bio lagan i molim vas da uputite mali pljesak da mama i gospodama u kabinama koji su nam omogućili da komuniciramo na svim jezicima. Hvala.